Could you take your seats, please? I'd like to... Uh... Evo, zamolio bih vas da zauzmete mjesta kako bismo mogli početi sa sastankom. Good morning and welcome Evo, dobro jutro, dragi kolege. Dobrodošli na naš prvi sastanak od Brazibastva u novom mandatu. Radujemo se daljem radu tijekom idućih pet godina. Da kako, toliko je tu pitanja pred nama, a odbor nije velik. Dobar dio toga je izvan naše kontrola, recimo klimatske promjene, aktivnosti koje uključuju treće zemlje, moramo se uvijek e, prisjećati činjenice da koraci koje ovdje poduzimamo utječu na ljudske živote. I onda valja gledati dugoročno. Trebamo zaštititi riblje stokove, trebamo osigurati s druge strane budućnost industrije. No, naravno, svjesni smo istovremeno i kratkoročnih izazova. Svi želimo vidjeti dugoročnu, sigurnu budućnost za industriju kojom se bavimo i moramo se pobrinuti za to da bude dovoljno ribe, odnosno resursa, kako bi sve bilo u redu, kako bismo stvarili uspjeh. Krenimo sada, bez eh, pauze. Dakle, naš, eh, naša prva točka je usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema prigovora, predlažem da usvojimo dnevni red. Čini se da nema, dakle, u dnevni red je odobren. Nadalje, je jedna tužna vijest. Naš kolega gospodin Bretford iz Portugala, sa Zora, e, trebao nam se pridružiti, no dobili smo e, tužnu obavijest o njegovoj smrti prošli tjedan. Moram reći da sam se izuzetno radovao budućem radu s kolegom. Izuzetno mi je žao zbog ove vijesti i u ime ovog odbora a u suglasnosti s vama poslat ću izraze sučuti članovima obitelji. Hvala vam lijepo. Sada predlažem usvajanje zapisnika našeg konstitutivnog sastanka od 10. srpnja ove godine. Imali prigovora na zapisnik? Nema. Hvala lijepo. Možemo smatrati zapisnik usvojenim. Krenimo sada na nacrt proračuna. Dobio sam nacrt proračuna od tajništva u svojstvu predsjedavajućeg i manje više riječ je tu o dokumentu koji je predočen vama. Da kako, radi se o mišljenju e, usmjerenom na odbor za proračuna. E, to je otvoreno vašim prilagodbama, amandmanima, što trebamo dobiti do četvrtka u podne. E, gdje nam je predstavnik e, komisije? Nisam naviknut na ovo mjesto. Evo, to skroz u stražnjem dijelu dvorana. Dora Karera, nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime. Evo, prepuštam vam riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, štovani članovi. Doista mi je čast i uvijek zadovoljstvo biti u ovom odboru. Želim započeti na način da vam svima poželim sve najbolje u mandatu koji je pred vama. E, krećemo sa točkom koja se zapravo odnosi na nacrt proračuna za 2020. godinu. 2020. godina posljednja godina ovog našeg financijskog razdoblja. Kao što znate, mi sada raspravljamo o proračunu za iduće financijsko razdoblje od 2021. nadalje. Dakle, do 27. E, iduća naša godina godina je dakle koja nam je važna u smislu konsolidacije onoga što smo ostvarili. Ujedno želimo odaslati jasnu poruku kad je o implementaciji riječ, e, gledajući istovremeno to buduće financijsko razdoblje koje je pred nama. Kad je riječ o pomorstvu i ribarstvu, predlažemo sljedeće iznose za sljedeću godinu. E, kad je riječ o posvećenim sredstvima, dakle sredstvima namijenjenima za 2020. i naredne godine, komisija predlaže više od jedne milijarde eura. A kad je riječ o plaćanjima, dakle kad je riječ o ispunjavanju naših obveza iz proteklih godina, predlažemo 916 milijuna eura. E, ova sredstva pokrivaju tri stvari pokrivaju naš e, fond za ribarstvo i pomorstvo na evropskoj razini. Nadalje naše međunarodne sporazume i organizacije području ribarstva, a to je također, to su također i kontrolne agencije, odnosno Invigo. E, sada bih se samo kratko pozabavila tim trima komponentama, ukoliko mi dosto, dopustite. Da kako da je strukturni fond, MFF, naša ključna stavka to se odnosi na 90% zapravo dijeljenog upravljanja. A to zapravo znači da su države članice one koje provode, e, odnosno koje upravljaju tim sredstvima, tim novcem. Dakle, ideja za iduću godinu bila bi ta da omogućimo nastavak provedbe programa i u tu svrhu predlažemo 858 milijuna eura. To je odgovornost država članica, da kako, međutim, to je nešto što i takako pozorno pratimo u komisiji. I tu imam dobre vijesti za vas. Kao što znate, MFF je mrvicu sporo počeo 2014. godine, međutim sada na temelju izvješća o provedbi od protekle godine dolazimo do tako reći brzine krstarenja u državama članicama. Krajem prošle godine imali smo oko 33 tisuće projekata koji su u tijeku u državama članicama, a to je dvostruko više od stanja u prethodnoj godini, dakle 2017. Vrijednost tih projekata jest oko 5 milijarde eura a polovicu toga plaćamo iz svog fonda. Sve u svemu, to znači da negdje polovica našeg EMFF-a sada e, je zapravo u uporabi, odnosno troši se. To je situacija e, u vezi s dijelom kojim upravljaju države članice, dakle onih 90%. 10% fonda je pod upravljanjem komisije uglavnom za pomorsku politiku i tu su također popratne mjere za provedbu zajedničke ribarstvene politike poput znanstvenih savjetovanja. Tu naše financijsko planiranje za 2020. je pripremljeno na temelju identificiranih potreba. A da kako, uz puno poštivanje distribucije sredstava u okviru uredbe za MFF. Krenimo sada na drugi dio proračuna, onaj koji se tiče podrške e, sporazuma o održivom e, ribarstvu i organizacija u tom području. Tu tražimo 142 milijuna eura za iduću godinu. E, to da kako pokriva sporazume koji su na snazi, međutim tu su također i aspekti za koje očekujemo provedbu 2020. godine, recimo Maroko. Upravo smo sada u trenutku gdje su marokanske vlasti to ratificirale. Također, tu je i obnova pojedinih sporazuma, poput onog s Gvinejom Bisao, a također 2020. imam Senegal i Sešele. Dakle, taj dio proračuna odnosi se na sredstva za čiju znači, potrošnju smo sigurni. A tu je onda i dio sredstava koji je rezerviran ukoliko nam, bude, ukoliko nam sredstva budu potrebna, dakle to je svojevrsna rezerva. Na kraju, kad je riječ o našoj agenciji Invigo, dakle, agencija Evropske za kontrolu ribarstva, eh, tu imamo 16,7 milijuna eura prijedlog, a što je u skladu sa sporazumom parlamenta i vijeća u doba pripreme uredbe o obalnoj straži. Dakle, eh, riječ je o sporazumu FK, Frontexa i EMSE. Da kako, sve ovo e, se nadograđuje na temeljni posao agencije, dakle kontrolu i provedbu CMP-a. Na kraju, kad je riječ o pilot projekata pripremnih aktivnosti, Dobili smo od parlamenta popis e, prijedloga za pilot projekte i aktivnosti odbora i sada nastavljamo s procjenom. Vrlo skoro ćemo vam se ponovo na tu temu obratiti. Zaključila bih izlaganje, gospodine predsjedavajući, na način da podržim nacrt mišljenja. Samo bih jednu stvar primijetila. Kad je riječ o našem proračunu za sporazum o održivom ribarstvu, vijeće je za 4 milijuna smanjilo procjenu i cijenili bismo podršku parlamenta u tome da se potvrdi naš inicijalni zahtjev. Rado ću odgovoriti na pitanja koje eventualno budete imali. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, kolegice. Evo, možemo najprije čuti koordinatore. Evo, E, ja ne samo da sam koordinator, nego također predstavljam gospođu Montero de Aguilar koja je izvjestiteljica u Sijeni, a danas nije mogla doći zbog e, osobnih i obiteljskih razloga. Ona me zamolila da pročitam ovdje njezino izlaganje. Mogu ja prvo se izraziti e, u njezino ime, a onda nakon toga postaviti pitanje u svoje ime. Ili obrnuto. Mogu li odmah oboje? Dobro. Znači, prvo što je rekla gospođa Monteiro. Ona nam kaže sljedeće. Ona je izvjetiteljica u Sjeni u ime mog e, kluba zastupnika. Ona kaže da ovaj prijedlog mišljenja o proračunu joj se čini uravnoteženim. E, smatra da pokriva važna područja kao što su znači, e, mali i artizanalni ribolov, također akvakulturu, Brexit i ostalo. E, mi se slažemo također i s time da zajednička ribarstvena politika može biti e, provedena samo kroz resurse iz odgovarajućih fondova kako bi se podržalo zapošljavanje tisuća ljudi, sigurnost hrane i e, proizvodi iz ribarstva. Nama treba također i znanstvena istraživanja koje će nam omogućiti da bolje razumijemo mora i njihovo funkcioniranje. Ono što trebamo osigurati je plavo gospodarstvo u svim dijelovima, te također da moramo stvoriti veću dodanu vrijednost za zajednice koje žive uz more. Moramo osigurati naše buduće e, generacije, moramo imati održiva mora i oceane i također e, moramo osigurati dostojan život za ljude koji žive uz more i koji ovise o njemu. Ona predlaže neke manje promjene kroz svoje amandmane i kako bi e, ta provedba bila još usklađenije sa ciljevima. Također Također ona smatra da je bitno osigurati e, znači socijalno-ekološke e, ciljeve sa ciljevima e, održivog ribarstva. A što se tiče mene, ja bih vam htio reći da se slažem sa vašim mišljenjem, gospodine predsjedništve. Imam dva, gospodine predsjedniče, imam dva amandmana koji se tiču E, naglašavanja važnosti sporazuma o partnerstvu i to naravno da, da povlači za sobom i određena sredstva iz proračuna. E, naravno da mm, je dobar znak vitalnosti e, naše europske flote, a to je da ponovno obnavljamo sporazum sa Marokom. Kada govorimo o proračunu za sljedeće proračunsko razdoblje od 2021. do 2027. Nama trebaju ambiciozni ciljevi za ribarstvo, a kada govorimo o Brexitu, to ne bi trebao biti, to ne bi trebala biti prepreka da postavljamo te ambiciozni ciljeve za budućnost. Hvala. Kada spominjate tu ambiciozno, što mislite pod time? Dakle, da ne da nema nikakvih rezova kao što smo ih imali ranije, nego upravo suprotno da povećamo sredstva kako bi se pojačala ta gospodarska dimenzija. Aguilera. Zahvaljujem. E, izvjestitelj u sjeni iz zastupnika je gospodin Korber koji će nam doći kasnije tijekom ovog jutra. Evo, ja bih samo htjela kratko reći da se slažem sa mišljenjem predsjedništva po pitanju ovog e, proračuna i htjela bih postaviti nekoliko pitanja e, predstavnici komisije, gospođi Koreja. Budući da ovdje imamo problema sa samom provedbom MMF-a, E, s obzirom da su nacionalni operativni programi prekasno izglasani i da je izvršenje tih operativnih programa bilo presporo. Danas nam je predstavnica komisije rekla da idemo tom evo brzinom e, e, krstarenja i da nećemo do kraja godine uspjeti finalizirati taj okvir. Ja bih vrlo rado da to uspijemo napraviti. E, ona nam je dala neke podatke, ali bi me zanimalo da nam kaže koji je točno postotak e, izvršenja tih operativnih e, programa do sada. Dakle, znam da je govorila o nekim brojkama, ali nisam dobro zapisala te brojke. Mislim da su na nekih oko 50%, ne znam je li to točno ali htjela bih točno, detaljno znači koji je postotak troškova tih operativnih e, programa, dakle onoga za što smo preuzeli obveze i što smo uistinu potrošili u tim operativnim programima. Ona je govorila i o rezu od 4 milijuna eura za koji e, za, za koji mi u ime Europskog parlamenta tražimo da se vrati u tom zahtjevu koji smo uputili od strane samog Europskog parlamenta. Mi smo iz ovog parlamenta uvijek e, tražili znači da se vrate sredstva u proračun kad je došlo do nekih rezova, ali tada bih htjela da nam predstavnica komisije kaže da taj rezor 4 milijuna e, u kojoj, u kojoj proračunskoj stavci će se to primjenjivati, taj rez. Hvala. Imamo prilično detaljna pitanja. E, možda komisija želi malo vremena ili odmah odgovoriti. Da, hvala vam lijepa na pitanjima. Kad je riječ o e, provedbi e MFF-a, brojka koju sam spomenula odnosi se na sljedeće. Imamo 45% MFF-a koji je sada rezerviran za potrošnju. Dakle, je situacija sa sveukupnom podatkom. Kad je riječ o stvarnim, realnim plaćanjima na terenu, EMFF je sada na 23% potrošenih sredstava. E, htjela bih usporediti to s drugim fondovima. Fond za regionalni razvoj, dakle e RDF, sada stoji na 28%, a ESF, Europski socijalni fond, je na 30%. Smatramo da su ovi podaci prilično dobri, jer naime, kao što znate, počeli smo godinu dana kasnije, trebali smo čekati usvajanje zakonske osnove. E, onda, kao što ste i sami učili, operativni programi prilično su tražili puno vremena za usvajanje i provedbu na razini države članica. Dakle, to je sveukupni podatak za 27 država članica, budući da Luksemburg nema program. To je sveukupna brojka a da kako onda unutar država članica imamo također razlika. No to je ukupni podatak za fond. Zašto sam spomenula brzinu krstarenja? Zato što smo u roku od jedne godine udvostručili provedbu, a to znači da se stvari doista odvijaju na terenu. E, ispričavam se, što se tiče onih 4 milijuna. E, tu smo imali rez u SFPA, dakle u sporazumu o ribarstvu u part, sporazumu o partnerstvu. Dakle, to je izvađeno iz rezervi. Dakle, sredstva su bila rezervirana za sporazum. imamo sada pregovore za to i očekujemo da će to biti u provedbi iduće godine. E, možda je vijeće nešto manje optimistično u usporedbi s nama. Dakle, zaključili su da se tih 4 eh, milijuna može ukloniti. Mi međutim smatramo da se to može iskoristiti, no u tu svrhu potrebna su nam ta sredstva tih četiri milijuna natrag u rezervama. Gospođo Tomašić. Gospodine predsjedniče, ja sam zabrinuta zbog predloženog smanjenja od 8,29% u odnosu na tehnologiju i opremu, što će biti naravno problem kod kontrole također mislim da nam trebaju veća sredstva za provedbu iskrcaja i svih obveza koja idu uz iskrcaj i također su nam važna znanstvena istraživanja a pogotovo za pripremu i provedbu višegodišnjih planova i naravno da ću imati amandmane na ovo. Hvala lijepa. Mrs dragi kolegi, kolege. Ja mislim da znači financijske omotnice za povećanje istraživanja, znanstvenog istraživanja se treba zadržati na istoj razini. Amandmani koji ću podnijeti će naglašavati upravo socioekonomsku važnost. Ovdje posebno mislim na važnost e, flota za malo ribarstvo koja predstavlja gotovo 75% plovila koje su registrirana u Europskoj uniji i gotovo polovica e, zaposlenih u tom sektoru. E, najveće resurse bi se trebali izdvojiti za artizanalni ribolov, pogotovo kada govorimo o ispravnom i olakšavanjem e, primjenjivanju obveze iskrcavanja, te također poticanje na diversifikaciju ekonomije, među kojima su i druge pomorske aktivnosti kao što je i turizam. Također moramo osigurati sredstva za planove upravljanja i za zaštitu resursa koji će predvidjeti smanjenje smanjenje aktivnosti ribara. E, u tom smislu bih htjela podsjetiti da ribari nisu jedini odgovorni za stokove i da oni itekako jesu zainteresirani za očuvanje resursa e, posljedice prirodnih katastrofa te promjene u biomasi, klimatske promjene i onečišćenje izazivaju jedan od najvećih problema a e, koji pogađa naša mora. E, kada govorimo o e, integriranju aktivnosti ribarstva sa skupljenjem plastike u moru i sa drugim aktivnostima, e, te također kada govori o uzimanju uzorka vode, to je nešto što bi se moglo u potpunosti ostvariti tako da se osiguraju operativni planovi koje će moći provoditi naši ribari. Također i financijski resursi bi se trebali izdvojiti za savjetodavna tijela i vijeća. Oni su i tekako do, veliki poznavatelji svih teritorija i njihovih specifičnosti i oni bi trebali biti ključni dionici u doradi politika naših višegodišnjih planova. Htjela bih na kraju naglasiti i podršku tome da pojednostavimo EMFF kako bismo najbolje moguće mogli iskoristiti naše teritorije i kako bismo uspjeli e, politički podržati našu e, ribarsku zajednicu. Što se tiče Brexita, činjenica je da to donosi negativne posljedice za sektor ribarstva, pogotovo kada je riječ o e, provedbi EMFF-a. Ako ne donesemo mjere za potporu i za pomoć i za osiguranje protiv Brexita, nećemo imati uspjeh uspjeha. Hvala. Hvala vam lijepa na komentarima, zastupnica Doc. Thank you, chair. Uh, hvala lijepa gospodine predsjedavajući i hvala također komisiji na ovoj prezentaciji. Kad je riječ o MFF-u, spominjate 40% sredstava koja su posvećena, 23% je pritom doista potrošeno. Postoji li međutim kakva razrada u vezi s pitanjem kako se taj novac troši, recimo podrška za obalne zajednice, podrška za održivo ribarstvo, e, znanstveni projekti kako bismo osigurali da imamo u većoj mjeri održivo ribarstvo u budućnosti e, Čovjek bi očekivao također pitanja Brexita kao relevantno pitanje. E, Ujedinjena kraljevina sutra bi trebala dobiti novog premijera. Tko god bio taj premijer? E, kandidati su već naznačili da ćemo 31.10. napustiti Europsku uniju. Ja sam vrlo pozorno slušala Eh, izlaganje o sredstvima i o pitanju EMFF-a. Ne vidim eh, gdje tu postoji zapravo eh, mogućnost potpore ribarstvu u slučaju da ne dođemo do sporazuma s Ujedinjenom kraljevinom. Imam dojam da uz nastavak prilično čvrstog stava komisije uzimajući u obzir i stav e, u Europskom parlamentu gdje se smatra da je takozvani e, backstop e, definiran. Postoji izgledna mogućnost da Ujedina kraljevina napusti Uniju bez sporazuma. Ja to ne želim. Opetovano sam napominjala da bismo trebali na kvalitetan, uređen način otići uz prikladan sporazum i uz odgovarajuću razinu sigurnosti. No jednostavno me zanima kako ćete promatrati ovo pitanje MFF-a? Kako ćete pružiti potporu ribarstvu? E, jer Ujedina kraljevina će zapravo preuzeti nadzor nad svojim morim, morem. E, stoga tu postoje potencijalne posljedice za sektor ribarstva u Europi. Hvala lijepo. E, hvala vama. Iz vremenskih razloga zamolit ću samo komisiju da malo E, kasnije preuzme riječ, ali ovo je primljeno na znanje, ovo konkretno pitanje. Gospođa Šaje-Perik. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Slažem se zapravo s ovim posljednjim pitanjem koje smo čuli na temu Brexita, odnosno s izlaganjem. E, kad je riječ o nizozemskoj zemlji, to je takako bitno pitanje. Nedavno sam e, posjetila Ujedinu kraljevinu, što više pripremili smo jedno pismo na tu temu i doista se slažem s ovim e, posljednjim komentarom. Što se tiče 45% naspram 32%, E, na što se zapravo odnose ta plaćanja? To bi bilo jedno. A još nešto što bih spomenula jest sljedeće. Ne možemo imati situaciju gdje zapravo istražujemo stvari u svrhu pukog istraživanja kao tako. Imamo ribarstvo pred sobom, imamo i broćene podatke koje nam dolaze iz tog sektora. Dakle, nužno je postaviti pitanje koji je konkretan cilj naših istraživanja, što želimo postići. Činjenica jest da u nizozemskoj ribari imaju vlastite podatke no, naše glavno sveučilište Wageningen naporno radi na istraživanjima u svrhu istraživanja, tako reći. A ribari zapravo već imaju pripremljene podatke za nas, da se tako izrazim. Dakle, smatram da trebamo biti fokusirani i pozorni kao članovi odbora. Hvala vam lijepo. gospodin Ferrera. Želim zahvaliti e, predstavnici komisije što nam se pridružila. Želim je također zahvaliti i na podacima koje nam je pružila. E, kao bih sljedeće. E, kad je riječ o MFF-u, imam nešto drugčije mišljenje od mišljenja koje smo čuli od komisije. Mi zapravo ne smatramo da aktualnu situaciju možemo smatrati zadovoljavajućom kad je riječ o razini plaćanja. Na, da kako da to postoje razni faktori kojih je svjesna i komisija i spomenula ih je, trebamo sve to uzeti u obzir. Međutim, smatramo da postoji prostor za poboljšanje i sve to zapravo zasniva se na činjenici da je fond orijentiran na određeni način E, trebamo se pozabaviti stvarnošću, konkretnim pitanjima s kojima se suočava sektor ribarstva. Dakle, moglo bi biti korisno kada bi Europska komisija, e, kako se primičemo kraju aktualnog financijskog okvira i programskog razdoblja, e, postupala na određeni način. Konkretno da umjesto E, da nastavi tvrditi kako je sve u redu i kako će sve u konačnici biti u redu, kako ne moramo brinuti, možda bismo umjesto toga mogli imati jedan pristup komisije gdje se određena pitanja stavljaju u prvi plan i gdje zapravo sve intenzivnije radimo na budućem programskom razdoblju, jer čini se nažalost da e, nećemo moći ispuniti sve ciljeve Stoga je fokus na buduće razdoblje toliko bitni. moglo bi biti korisno. Dakle, vidjeli smo što je parlament odlučio krajem proteklog mandata u vezi s MFF-om. Dakle, e, moglo bi biti od koristi kada bismo uzeli u obzir i to u potpunosti na razini komisije te ranije zaključke i stavove parlamenta. Tako bismo mogli izbjeći situaciju gdje se nasumce, odnosno u startu, odbijaju određeni prijedlozi. Također, e, ne znam je li to komisija uzela u obzir, no evo, uzimamo u obzir razne teme za raspravu, činjenicu prije svega da ne možemo biti zadovoljni aktualnim stanjem stvari, uzimajući u obzir okolnosti, a i situaciju s drugim strukturnim fondovima. Dakle, moglo biti korisno kada bi u ovom trenutku komisija povrh razmišljanja o budućem programskom razdoblju pokušala mm, promišljati i pitanje mogućeg, mogućih pripremnih aktivnosti, pripremnog rada. Primjera radi, komisija bi mogla predložiti određene pilot projekte ili pripremne aktivnosti. E, nije možda to uobičajeno, no evo, to je jedan moj svojevrsni izazov upućen komisiji. To je jedna mogućnost e, što možemo uzeti u obzir e, u pogledu pilot projekata, novih aktivnosti, pripremnih aktivnosti, ali i aktivnosti općenito u području ribarstva? Znam da to nije uobičajeno u postupovnom smislu, no e, možda bih mogao iskoristiti i prigodu i također pitati komisiju kakva su vaša gledišta u vezi s pilot projektima koji su već u ovom području usvojeni. Naročito e, imamo u vidu jedan aspekt potporu za artizanalno ribarstvo i malo obalno ribarstvo. tu je bio jedan pilot projekt usvojen u tom području. Ne znamo, može li nam komisija u ovom trenutku šta konkretno ga reći na temu kako taj pilot projekt funkcionira. No, evo, približavam se kraju svog izlaganja. Dakle, evo, uglavnom zanimalo bi me što komisija ima reći na temu tih pilot projekata. Imamo još e, dva govornika i to ću zaključiti, e, zapravo tri, evo još tri intervencije imamo, u redu. Gospođa Tardina. Zahvaljujem, predsjedniče. Raspoloživost financijskih mjera koje su određene za sektor ribarstva je jedno od temeljnih pitanja kako bismo mogli postići ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Ja se slažem sa e, općim stajalištem i ovim mišljenjem koje je predložio predsjednik, ali predlažemo i neke izmjene koje će ići u smjeru e, intervencije naše koordinatorice e, zastupnice Konte. Također ću navesti jedno upućivanje na neke od amandmana koje ću podnijeti, a koji se tiču obalnog lokalnih regija, e, posebice na Siciliji. Ja predstavljam ovdje znači e, kolege za Siciliju i za Sardiniju. Riječ je o nekim europskim mjerama koje su iznimno imaju veliki penalni učinak za e, znači dijelove na tim područjima. Ovdje mislim na uredbu koje se tiču ribolova u području primjene sporazuma CGPM-a koji se tiče ribarenja u e, Sicilijskom e, zaljevu. Dakle, ono što smo mi smatrali da je ključne, a to je da je to nešto što iznimno ograničava kako naše ribarstvo, tako i naše otoke i ima negativne posljedice. Kada govorimo o zahtjevima za održivost, e, ribarstvo i pomorske aktivnosti su izvor velikog gospodarskog rasta koji omogućuju veliki napredak, ali također i održivo upravljanje resursima. Također bih htjela naglasiti naglasiti i važnost socijalne i gospodarske dimenzije ribarstva za lokalne zajednice i za neke pomorske regije kao što su obalne i otočne regije koje itekako ovise o ribarstvu. E, o dohodak mnogih obitelji ovisi upravo o tom sektoru. Također, mnogi obitelji koje ovise o ribarstvu e, su kažnjeni dodatnim troškovima i dodatnim prirodnim nepogodnostima kojima onemogućavaju obavljanje aktivnosti. Dakle, mi tražimo dodatne resurse kako bismo osigurali učinkovitu borbu za e, odgovarajući dohodak tih obitelji. Mi ćemo podnijeti amandmane koje idu u tim e, smjerovima i nadamo se da će i kolege moći podržati. Hvala. Thank you. Mr. Hvala. Zastupnik Monti. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i predstavnici komisije na iznesenom izlaganju. E, mišljenje koje je pred nama E, sadrži određene sugestije i odnosi se na prijedlog za rezoluciju, a u točki trećoj e, govori se o tome da skoro polovica ribarstva dolazi iz međunarodnih voda i isključivih gospodarskih e, pojasa pojedinih zemalja. Naravno, nakon Brexita taj će se udio povećati, a moramo imati odgovarajuće proračunska sredstva u 2020 je u točki 10. također se govori o Brexitu i govori se o tome da je potrebno dati posebnu pozornost uspostavi odgovarajućeg proračunskog okvira od 21. do 27. Međutim, kao što je gospođa Doc e, spomenula, ništa se ne spominje o to, govori o tome što bi se moglo dogoditi 2020. E, Čini mi se čudno da se uopće u prijedlogu za rezoluciju ne spominje mogućnost e, Brexita bez dogovora. E, predviđa li se uopće mogućnost prilagodbe proračuna E, u slučaju izlaska Ujedinjene kraljevine 31. listopada ili prije 2020. E, u bilo kom trenutku. E, ako ne, ne bi li bilo preporučljivo da dodamo određeni tekst u pogledu toga da je potrebno predvidjeti odgovarajuće rezerve za potrebu potpore ribarstvu nakon što Ujedinjena kraljevina preuzme kontrolu nad vlastitim ribarstvom. Hvala. E, zahvaljujem. E, zadnji govornik je zastupnik Vito. Hvala lijepa. I ja bih e, želio nešto reći i istaknuti da postoje velike poteškoće u regiji 10 E, imamo velike poteškoće u području ribarstva i akvakulture. E, međutim, drago mi je što vidim da su se ove regije angažirale kako bi osigurale da sredstva budu utrošena učinkovito. E, pritom trebamo biti svjesni prednosti i nedostataka, a danas bih želio E, nešto reći o sporazumima s drugim zemljama. Istaknuo bih da su nam naravno potrebni ti sporazumi, a i pitanje Brexita će nas E, navesti na to, ali pritom istodobno moramo biti svjesni toga da mora postojati globalni pristup. E, postoje poteškoće što se tiče sporazuma s trećim zemljama kada govorimo o mobilnim sredstvima, o mobiliziranju sredstava kad govorimo o Gvineji Bisao, e, Senegalu. Znamo da ti sporazumi dovode do utjecaja i na ribarstvo u drugim sektorima. Dakle, prije nego što krenemo sa pojedinim sporazumima moramo voditi računa o globalnom pristupu. A isto se odnosi i na Brexit. Ujedina kraljevina napušta u Europsku uniju i zato trebamo sklopiti sporazum o održivom upravljanju ribarskim resursima, bilo da je ta zemlja članica Europske unije ili ne. I tu se ponovno vraćamo na potrebu e, globalnog pristupa. I još jedan kratki komentar. Ovo je odbor za ribarstvo. E, čini mi se da tu postoje određena ograničenja, odnosno bojim se da kada govorimo o ribarskim resursima ne bismo trebali govoriti samo o ribarstvu. Kada govorimo o fondu za pomorstvo i ribarstvo, to obuhvaća i akvakulturu i pomorstvo i ribarstvo. Tako da bismo možda e, trebali razmisliti o tome da u naziv odbora uključimo i mora ili pomorstvo, jer to je ono čime se bavimo. To su ključne teme E, kojima se bavimo. Govorimo o e, resursima e, koje koriste ribari, o izlovu, međutim moramo izaći iz okvira ove osnovne djelatnosti, moramo obuhvatiti kvalitetu ekosustava i oceane. Hvala. S nestrpljenjem iščekujem odgovore kada prvi put e, i komentare kada prvi put budemo govorili o prijedlogu proračuna. E, veselim se o odgovoru predstavnice komisije. Hvala lijepa. Doista smo čuli jako puno kvalitetnih pitanja. Prvo ću se osvrnuti na pitanje Brexita koje je spomenulo nekoliko uvaženih zastupnika. Naravno, e, svi mi svjesni smo toga da želimo da Ujedina kraljevina napusti Europsku uniju na uređen način i uz sporazum. Međutim, ako se to ne dogodi, e, komisija je odobrila, a to su učinili i su zakonodavatelji, cijeli niz pripremnih mjera koje obuhvaćaju i pomorstvo i ribarstvo. 25. E, ožujka su usvojene te mjere i u ovom području obuhvaćaju e, poneprije dvije stvari. S jedne strane obuhvaćaju mogućnost da države članice i flote koje su najviše pogođene E, potencijalnim e, uskraćivanjem pristupa morima Ujedine kraljevine mogu koristiti dodatna sredstva za privremenu obustavu. E, znači, postojeće isplate ribarima koji neće imati mogućnost izlaska na more i bavljenja djelatnosti. Druga mjera odnosi se na izmjene u izdavanju ribarskih povlastica. To znači da će se odobriti pojedine povlastice ribarima kojima će se omogućiti da se bave ribarstvom u eh, vodama Ujedinjene kraljevine kao eh, ribari treće zemlje. A to su mjere kojima ćemo osigurati određenu stabilnost za naše ribare. Što se tiče drugih pitanja, u pogledu e, funkcioniranja fonda. Naravno, ja sam iznijela određene brojke za provedbu i to zvuči vrlo šturo, međutim zanima nas e, što se ostvaruje pomoću ovog fonda. Trajalo bi jako dugo ukoliko bih ja iznijela sve detalje, ali ako se predsjedništvo slaže, dostavit ću tajništvu izvješće koje izrađujemo svake godine o tome e, što se ostvaruje putem strukturnih fondova u državama članicama, a postojeće i poveznica sa svim projektima projektima koji se financiraju u sklopu fonda. I onda ćete vidjeti što se radi u različitim državama članicama eh, i kako se koriste sredstva iz eh, Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mislim da će to biti najbolji odgovor na razna pitanja koja su postavljena. A što se tiče eh, brojki. Možemo reći ili da je čaša napola prazna ili da je napola puna. Naravno, sama činjenica da smo utrošili 23% sredstava a da su, je rezervirano 45%, to je nešto što se može tumačiti na različite načine. Meni je draže reći da je čaša na pola puna, ne samo zato što smo ostvarili ogroman napredak u zadnje dvije godine, nego i zato što, kao što je netko rekao, e, moramo biti svjesni ogromnih napora nacionalnih i regionalnih tijela koji su uloženi kako bi se osiguralo e, da se doista na terenu koriste ponuđena sredstva. Što se tiče malog ribarstva, postavljeno je također nekoliko pitanja. E, Fondom za pomorstvo predviđa se poseban tretman e, za malo ribarstvo. E, I u nekim slučajevima stopa intenziteta potpore je od 100%. To je jasna poruka da se planira potpora malim ribarima iz fonda. Osim toga, što se tiče prijedloga za sljedeće razdoblje, naš je prijedlog da rezerviramo određene vrste mjera, recimo kupovina rabljenih plovila, modernizacija motora. Naš je prijedlog da te mjere budu predviđene samo za male ribare. Dakle, doista smo svjesni toga da postoje posebne e, potrebe ribara u malom ribarstvu. I e, osim toga, e, što se tiče strateških sporazuma, e, naravno tu je važan opći pristup i osnovni cilj održivosti. A pritom trebamo uzeti u obzir i ekološku, ekonomsku i socijalnu održivost flota. Moji kolege rado će odgovoriti na ta pitanja danas popodne jer su oni stručnjaci za to. E, toliko od mene, ukoliko ima dodatnih pitanja, odgovorit ću na njih ili bilateralno ili u pisanom obliku. Hvala lijepa. E, zahvaljujem. Amandmani se mogu podnijeti do 12 sati u četvrtak. Ističem da ću ja kao izvjestitelj, odnosno predsjedavajući, automatski podnijeti amandmane koji se odnose na rezove u proračunu, tako da nema potrebe da ih vi podnosite što se tiče tog pitanja. Hvala lijepa. E, sljedeća točka je rasprava sa glavnim direktorom iz e, Glavne uprave za pomorstvo. Čini mi se da je on tu. no, poštovane kolegice i kolege, e, želio bih izraziti dobrodošlicu gospodinu Joao Agieru Machadu, e, koji je glavni direktor e, Digimare. On je bio na toj funkciji četiri godine. Kao što vjerojatno znate, uskoro odlazi na jednu novu funkciju gdje se otvaraju nove mogućnosti i e, siguran sam da ćete e, u sklopu obnašanja te dužnosti e, moći ukazati na neke uspjehe koje ste ostvarili, a vjerojatno ćete moći istaknuti i neke poteškoće s kojima smo suočeni u europskim morima. Gospodine Mačado, izvolite. Hvala lijepa. E, Uvežene zastupnice i zastupnici, članovi odbora za ribarstvo, zahvaljujem na tome što ste me pozvali na e, svoj sastanak. Zahvaljujem na mogućnosti da govorim pred vama i sudjelujem u razmjeni mišljenja e, o pitanjima koje se tiču pomorstva i ribarstva. Većinu vas vidim prvi puta, ali isto tako vidim neka poznata lica, što je uvijek E, jako ugodno. E, na samom početku e, želio bih reći da nas je doista rastužila vijest o tragičnoj smrti kolege Bradforda iz Azora. To je područje iz kojeg ja dolazim E, dakle, s velikim žaljenjem smo primili tu vijest da je umro kolega Bradford e, i to relativno mlad. E, jako nam je žao što neće sudjelovati u radu vašeg odbora, iako sam uvjerena da bi dao značajan doprinos. Naravno, u mislima smo s njegovom obitelji kojima izražavamo sučut. Osim toga, želio bih svima vama čestitati na tome što ste izabrani da budete zastupnici u Europskom parlamentu. Uvjeravam vas eh, da se možete osloniti na potporu mene i mojih službi kada god to bude potrebno i kada god to zatražite. Eh, veselimo se daljnjoj tjesnoj suradnji s vama kako bismo nastavili konstruktivnu suradnju s ovim odborom. Posebice bih pozdravio nove e, članove e, ovog e, odbora koji se bave pomorstvom i ribarstvom i žele se baviti ovim temama koje su iznimno fascinantne i relevantne za sve nas. Mora i oceani pokrivaju oko 70% našeg planeta. Iznimno su važni za ljudsku egzistenciju, za našu dobrobit i dobrobit budućih generacija. E, oni su izvor i iznimno hranjive hrane, izvor e, čiste e, energije i drugih resursa, a isto tako sudjeluju u reguliranju naše klime i mnogih e, ciklusa na zemlji. Isto tako služe kao pokretačka snaga za gospodarski rast i e, tehničke i druge inovacije. Izvor su osim toga nadahnuća, e, imaginacije i poniznosti. E, za brojne e, zajednice e, more predstavlja sastavni dio svakodnevnog života. Milijuni žive u obalnim područjima, oko 40% globalnog stanovništva živi manje od 100 km udaljeni od mora. Naši oceani sve nas povezuju more i održivo korištenje resursa preduvjet su za e, prosperitetne obalne zajednice. Ovaj odbor tradicionalno stavlja naglasak na ribarstvo. Međutim, smatram da je došlo vrijeme da postanemo svjesni toga da se pitanjima oceana moramo baviti e, na cjelovitiji način. E, plavo gospodarstvo, ribarstvo, upravljanje oceanima tjesno su međusobno povezani i sprepleteni. I vjerujem da ovaj odbor može odigrati ključnu ulogu u promicanju ovog cjelovitog pristupa. Danas bih s vama želio podijeliti naša gledišta u pogledu prioriteta u narednim mjesecima. Podrazumijeva se da time ne dovodimo u pitanje potencijalne konkretne inicijative o kojima odluku može donijeti novi i povjerenika nakon što preuzme dužnost. Jedna stvar čini mi se potpuno jasna. Oceani će neminovno biti visoko na liste prioriteta što se tiče tema kojima ćemo se baviti u sljedećem sazivu. Ovaj takozvani zeleni sporazum prvi je prioritet, a Nova izabrana predsjednica predstavila je svoj plan koji to obuhvaća prošli tjedan pred parlamentom. E, naš plan pokazuje da očuvanje naših ekosustava e, predstavlja nešto što je iznimno važno za građane diljem Europe i mi moramo slušati ono što brine naše građane. E, zeleni sporazum ima za cilj ostvariti da Europa bude prvi klimatski neutralni kontinent. Oceani ne samo da pokazuju dokaze o klimatskim promjenama, jer dolazi do sve snažnih e, oluja, e, nestanka e, crvenih koraljnih grebena, gubitka određenih vrsta i staništa, ali isto tako oni su zaslužni za apsorpciju emisija ugljika, a utjecaj e, klimatskih promjena e, dovešće do gubitka potencijala oceana i što se tiče e, hrane i proizvodnje energije. Cilj zelenog sporazuma također je očuvati biološku raznolikost, a to obuhvaća i očuvanje E, mora i oceana. To zahtjeva nove standarde u raznim e, trgovinskim sektorima, industriji e, i poljoprivrednoj i liberskoj politici. Mora i oceani uvijek će biti sastavni dio i tu moraju postojati mjere za zaštitu korisnika. U tom zelenom sporazumu radi se i o održivoj hrani, duže cijelog lanca opskrbe hranom. Jedan od ključnih ciljeva zajedničke ribarstvene politike je ponajprije osigurati sljedivost, sigurnost i kvalitetu proizvoda e, koji se prodaju na tržištu Europske unije. Europska unija uvozi oko 60% E, hrane iz mora, a to znači da je e, najveće svjetsko tržište pomorskih proizvoda. E, to je snažna platforma koja omogućuje promicanje održivosti na ovom području. Akvakultura tu može imati ključnu ulogu. U Zelenom sporazumu cilj je između ostalog i boriti se protiv onečišćenja plastikom. Cilj je izbjeći da u narednim godinama ili desetljećima u oceanima e, bude e, što se tiče težine više plastike nego ribe. E, moramo raditi kako bismo mogli ponovno e, vratiti izgubljenu ribarsku opremu, a ona predstavlja oko 27% onečišćenja u morima e, i te mjere moraju biti provedene. Ovaj sporazum je istodobno i plavi sporazum e, jer zeleni sporazum obuhvaća brojne nijanse e, plave, e, plavih elemenata. Međutim, želio bih e, ponajprije podsjetiti na neka od osnovnih pitanja na kojima smo zajednički radili i ostvarili značajan napredak u proteklih pet godina. Usvojili smo četiri višegodišnja plana za upravljanje ribarstvom. Jedan za Baltičko more, jedan za Sjeverno more, jedan za takozvane zapadne vode, dakle sjeveroistočni Atlantik i jedan za zapadni Mediteran. To je e, prvi višegodišnji plan u ovom e, osjetljivom e, bazenu, dakle na Mediteranu. Isto tako usvojili smo nova pojednostavljena pravila koja se odnose na očuvanje e, ribarskih resursa i zaštitu pomorskih ekosustava. Dakle, usvojili smo uredbu o takozvanim tehničkim mjerama. I e, dogovorili smo se oko novih pravila za održivo upravljanje vanjskom ribarskom flotom. Isto tako ostvaren je dogovor o novom okviru za prikupljanje podataka. Rad na svim ovim pitanjima jasno pokazuje jednu stvar. U situaciji kada parlament i komisija surađuju i kada dijele zajedničku viziju, e, tada je moguć stvarni napredak kako bi se e, osigurala ekološka, ekonomska i socijalna održivost ribarstva i e, kako bismo očuvali e, mora i oceane dugoročno gledano. Izazovi koji su pred nama ogromni su. Oni obuhvaćaju i utjecaj klimatskih promjena na oceane, a isto tako moramo se boriti protiv gubitka biološke raznolikosti u pomorskim ekosustavima. E, moramo suzbijati onečišćenje na morima, osigurati egzistenciju ribara i voditi računa o budućnosti europskih obalnih e, zajednica. Na početku ovog novog parlamentarnog saziva Pred nama je e, ogroman posao i važni zadaci. Konkretno, moramo ostvariti dogovor o novom Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo kako bismo osigurali odgovarajuća sredstva za sljedeće programsko razdoblje koje počinje 2021. Isto tako moramo provesti reformu e, sustava za kontrolu ribarstva taj e, sustav očito više nije primjeren niti adekvatan. A osim toga, do 2020. moramo ostvariti takozvanu e, takozvani najveći održivi prinos, MSY. A riječ je o maksimalnom ulovu e, koji je moguć dugoročno u ribarstvu, a da se pritom ne nanese šteta E, stokovima i njihovoj mogućnosti reprodukcije. I u konačnici moramo raditi na provedbi takozvane obveze iskrcaja. A ta obveza e, stupila je u potpunosti na snagu krajem siječnja ove godine. Osim toga moramo se baviti zabranom e, vraćanja u more neželjenog ulova. Riječ je o praksi odbacivanja izlova. Osim toga, hitno je potrebno E, riješiti problem zabrinjavajuće situacije na Mediteranu. E, to je još uvijek e, more koje je najviše izlovljeno na svijetu gdje dolazi do prekomjernog izlova. Dakle, moram biti potpuno jasan. Ovo je vrijeme kada nam treba zajednička vizija održivog ribarstva. Treba nam veća razina ambicije, a ne manja. Potrebno je ponovno potvrditi E, predanost našem zajedničkom cilju jačanja održivosti mora i oceana. E, rekao bih e, nekoliko riječi o svakom od ovih pojedinih izazova. Uredba o zajedničkoj ribarstvenoj politici potpuno je jasna. Najveći održivi prinos to je cilj koji trebamo ostvariti do 2020. Ostvarili smo e, značajan napredak prema ostvarenju ovog cilja tijekom proteklih godina. U brojnim dijelovima Europske unije e, ribarstvo je vjerojatno u najboljem e, stanju u zadnjim desetljećima. 2019. Broj takova, dakle ukupnog dopuštenog ulova, e, definira se u skladu sa e, najvećim održivim e, prinosom i povećan je. To obuhvaća 78% svih takova za procijenjene stokove, a ribarski pritisak na stokove i dalje se smanjuje na Sjevernom Atlantiku. E, kao rezultat toga e, e, ribarski stokovi se ponovno povećavaju. Osim toga, dolazi do značajnog povećanja količine stokova. Podaci jasno pokazuju da kada ribarimo održivo, to se isplati ne samo za okoliš, nego i za ekonomiju. E, veća održivost ribarstva dovodi do poboljšanja ne samo biomase stokova, nego i do poboljšanja e, sve ukupno e, socijalno-ekonomskog učinka flote. Europska flota ostvaruje rekordnu dobit. Oko 1,3 milijardi eura 2017. Međutim, ne možemo sjediti skrštenih ruku i e, odmarati se na lovorikama jer puno toga je još e, preostalo za obaviti posebno što se tiče e, određenih prostora Meditera kao što je Mediteran negdje je situacija zabrinjavajuća. 80% e, stokova je predmet prekomjernog ribarstva na ovom području. E, zajednički smo odgovorni za poboljšanje stanja na Mediteranu. Trebamo intenzivirati napore i ne smijemo zatvarati oči pred stvarnošću. Međutim, postoje e, znaci koji nas upozoravaju na zabrinjavajuću situaciju na Sjevernom moru. Zapadna Haringa i istočni Bakalar ondje su u vrlo slabom i lošem stanju. E, svjesni smo e, da što se tiče e, bakalara to nije povezano samo sa pritiskom, ribarskim pritiskom, nego postoji cijeli niz čimbenika koji su relevantni i tu su potrebne hitne mjere. Komisija je stoga usvojila, odnosno danas će usvojiti hitne mjere za spašavanje istočnog baltičkog bakalara od e, kolapsa jer to bi predstavljalo katastrofu za egzistenciju brojnih ribara i e, obalnih zajednica na Baltičkom moru. E, temeljem znanstvenog savjeta komisija trenutačno priprema prijedloge za ribolovne mogućnosti u raznim e, morskim bazenima za 2020. E, ti takozvani ukupni e, dopušteni ulovi bit će predmet odluke vijeća na jesen. Što se tiče stokova u sjevernim morima i na sjeverno-istočnom Atlantiku definirat će se temeljem višegodišnjih planova upravljanja. Glavni cilj prijedloga komisije, kao što sam rekao, bit će ostvariti najveći održivi prinos za sve stokove koji su predmet procjene do 2020. Svjesni smo toga da je to veliki izazov i da zahtjeva zajedničke napore svih uključenih subjekata. Ukoliko Europska unija i dalje želi biti e, predvodnik na globalnoj razini što se tiče održivosti oceana, e, moramo se držati vlastitih standarda i e, pokazati primjerom što se tiče provedbe obveza u vlastitim morima. Postoji još jedna obveza s kojom smo suočeni, a to je provedba obveze iskrcaja u pogledu neželjenog ulova. Obveza iskrcaja treba dovesti do toga da ribarski sektor izabere e, selektivne obrazce ribarenja kako bi što više smanjili e, količine neželjenog ulova. E, kao što je procijenjeno u siječnju 2019. ova obveza primjenjuje se na kompletno komercijalno ribarstvo u našim vodama, a isto tako i na europsku europska plovila koja se bave ribolovom u području ICES-a. Međutim, mnoge zemlje još uvijek su suočene sa velikim izazovima što se tiče provedbe obveze iskrcaja. Ovaj sektor vrlo kritički e, gleda na ovaj ključni element naše zajedničke ribarstvene politike. E, nekoliko članova ranijeg odbora za ribarstvo otvoreno su dovodili u pitanje načelo obveze iskrcaja kao takvo. Mi e, tjesno surađujemo s državama članicama kako bismo ih potaknuli da koriste cijeli raspon dostupnih e, instrumenata kojima se može olakšati provedba obveze iskrcaja. Isto tako pozivamo na bolje korištenje dostupnih sredstava kako bi ulagali u selektivnu ribarsku opremu i e, bolje ribarske tehnike. Isto tako pažljivo E, provjeravamo sve zahtjeve država članica za izuzećima od e, obveze iskrcaja. Ti zahtjevi moraju biti obrazloženi i temeljiti se na e, čvrstim znanstvenim dokazima. Ukoliko to bude slučaj, e, ta izuzeća od, e, dakle planovi odbacivanja e, su nešto što komisija usvaja u obliku delegiranih akata, a to je predmet nadzora Europskog parlamenta i vijeća i oni mogu uložiti prigovor. E, međutim, usklađeno s obvezom iskrcaja i nadalje je ključno pitanje i nešto na čemu trebamo raditi. Postoje brojni pokazatelji, uključujući kontrolu komisije i inicijative Europske agencije za kontrolu ribarstva, koji govore da e, države članice ne provode dostatnu kontrolu i ne prate dovoljno provedbu obveze iskrcaja. Ono što nam je potrebno je novi inovativni sustav e, kontrole. E, budući da je uobičajena kontrola e, nedostatna, primjena daljinskog sustava za praćenje predstavlja najučinkovitije sredstvo pomoću kojeg države članice mogu osigurati kontrolu i provedbu propisa o e, obvezi iskrcaja na moru. I zato je komisija predložila e, da se e, koriste nadzorne kamere, dakle sustav nadzornih kamera, takozvani CCTV i to je nešto što je obuhvaćeno našim prijedlogom za reviziju uredbe o kontroli ribarstva. U potpunosti sam e, svjestan toga da je nekoliko članova na bivšem odboru za ribarstvo, uključujući i e, bivšeg izvjestitelja, e, da su bili vrlo kritični u odnosu na ugradnju nadzornih kamera na plovilima i to uglavnom iz razloga zaštite osobnih podataka. Uvjeravam vas da je pitanje zaštite osobnih podataka također ključno pitanje i za komisiju. I komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći da se e, privatni podaci zaštite. Međutim, našim e, prijedlogom predviđa se da snimke s tih kamera budu e, lokalne, da se drže samo na plovilu i da budu e, dostupne samo e, dužnosnicima država članica ili inspektorima Europske unije u slučaju inspekcije ili nadzora. One se neće kontinuirano prenositi nadležnim tijelima država članica. Želio bih e, reći, odnosno istaknuti da u vrijeme kada je e, svatko od nas, e, svi mi kao građani, e, nas se snima kamerama kada smo u shopping centrima ili na benzinskim postajama. Zapravo bismo trebali razumjeti ugradnju kamera na plovilima koja se bave gospodarskom djelatnošću koja je relevantna za sve nas. Ovdje se ne radi o tome da želimo e, zadirati u privatnost ribara. To je zapravo jedina mogućnost e, da provedemo kontrolu nad e, tim primjenjuju li se i poštuju li se pravila i propisi koje ste vi donijeli zajedno e, sa vijećem. Što se tiče kontrole, želim biti jasan što se tiče još jedne stvari. Uspjeh ili neuspjeh zajedničke ribarstvene politike ovisi o tome hoćemo li uspjeti osigurati učinkovitu provedbu ove politike ili ne. Nećemo uspjeti ostvariti najveći održivi prinos i učinkovito provesti obvezu iskrcaja ukoliko ne provedemo reformu sustava kontrole. Postojeći sustav kontrole nije primjeren E, taj sustav odražava strategiju kontrole i metodologije koje su se primjenjivale prije više od deset godina. Prijedlog komisije za reviziju sustava kontrole ribarstva predviđa modernizaciju sustava kontrole, primjenu nove tehnologije i e, pravični tretman i postupanje u odnosu na e, sve operacije. E, naš je prijedlog da ukinemo instrumente koji se temelje na papiru, da uskladimo kriterije u slučaju teških povreda. Na taj način, e, pomoću nove uredbe, možemo osigurati jednake uvjete u svim državama članicama što se tiče provedbe zajedničke ribarstvene politike. Sada je u vašim rukama na vama je da iskoristite ovu mogućnost e, i usvojite ambicioznu i modernu uredbu koja će biti primjerena i omogućiti nam da ostvarimo održivo ribarstvo u vodama Unije. Nadam se da će razgovori o ovoj važnoj temi uslijediti brzo na ovom odboru kako bismo mogli modernizirati sustav kontrole bez ikakvog daljnjeg kašnjenja. Sada bih rekao nekoliko riječi o predstojećem prijedlogu komisije što se tiče novog e, Europskog e, fonda za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje od 21. do 27. To je vjerojatno e, najvažniji dosje kojim se hitno trebate baviti. Krajem e, prošlog saziva u travnju, e, prethodni saziv e, proveo je prvo čitanje uredbe o MFF-u. Došlo je do djelomičnog pristupa na vijeću u lipnju i odluka parlamenta i vijeća idu u istom smjeru. a to je dovelo do zabrinutosti i razočaranja na komisiji. Ono što možemo primijetiti je da e, postoje stajališta koja su u suprotnosti s ciljevima zajedničke ribarstvene politike koje smo zajednički prihvatili e, prije samo šest godina. E, da budem potpuno iskren, razgovori o ovom fondu navode me na žalostan zaključak da razina ambicije na ovom području dramatično pada. Po mom mišljenju nije prihvatljivo da se sredstva poreznih obveznika koriste na način koji bi mogao ugroziti zajedničku ribarstvenu politiku i biti u suprotnosti sa e, međunarodnim obvezama Europske unije. Nažalost, E, neki od elemenata ukoliko se ponovno uvedu u budući EMFF E, dovode do opasnosti da bi se upravo to moglo dogoditi. Moglo bi se dogoditi da e, krenemo korak unatrag, a to će biti opasno i dovesti u pitanje ne samo održivost ribarstva, nego dovesti u pitanje i, i našu vjerodostojnost na globalnoj razini, jer smo predvodnici i promicatelji održivog ribarstva i ciljeva održivog razvoja. Na vama je sada da kao e, članovi novog odbora za ribarstvo donesete odluku o tome što želite. Ukratko bih rekao što nas brine u pogledu e, tri najproblematičnija amandmana u sklopu prvog čitanja parlamenta. Kao prvo, e, što se tiče ulaganja u plovila u sklopu malog ribarstva, to bi proširilo potporu i obuhvatilo i nova e, plovila e, i dovelo u pitanje postojeću uvjetovanost. E, ta potpora za izgradnju ribarskih plovila dovodi do izmjene cilja prijedloga i to bi moglo dovesti do prekomjernih kapaciteta u ovom sektoru. To bi moglo negativno utjecati na učinak i ostvarenje održivog ribarstva. Drugo, subvencije e, za izgradnju plovila. E, prekinute su 2004. upravo zato što se time e, dovodilo do prekomjernih kapaciteta u ribarskoj floti Europske unije. To je sa svoje strane dovelo do visoke razine prekomjernog ulova brojnih vrsta ribe. Ako bismo ponovno uveli subvencije, to ne bi bilo u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom o kojoj smo odluku donijeli zajednički 2013. To bi bilo u suprotnosti sa našim međunarodnim obvezama u okviru e, cilja održivog razvoja broj 14, a to bi isto tako ugrozilo korištenje i oslanjanje na utvrđena stajališta u sklopu svjetske trgovinske organizacije. Važno je osim toga da bi se time smanjila sredstva za druga važna ulaganja na području održivosti, kao što je poboljšanje što se tiče selektivnosti i smanjenje e, uništenja i osiguranje jednakih uvjeta u raznim državama članicama. EMFF, po mom mišljenju, Treba pomoći da se riješe neke nedostaci na tržištu, ali ne bi trebao dovesti do neopravdanih subvencija, posebice u e, sektoru gdje se ostvaruju rekordne dobiti u zadnjih nekoliko godina. Upravo zato bi uvođenje ovakvih subvencija moglo dovesti do značajnog narušavanja definiranih pozicija. Želim biti potpuno jasan. i jasno iznijeti stajalište komisije. Mi se zalažemo za subvencije e, za poboljšanje uvjeta rada na plovilu. Podržavamo financiranje ulaganja za poboljšanje zaštite na radu, sigurnosti na plovilu. Međutim, to se može napraviti i bez povećanja kapaciteta. E, nama nije jasno zašto vam trebaju ulaganja kako bi se izgradila potpuno nova plovila. Treća stvar koja nas brine je brisanje doprinosa od 30% e, fonda za ostvarenje klimatskih ciljeva. Time se e, bitno e, smanjuje horizontalna integracija mjera klimatskih promjena u sklopu višegodišnjeg financijskih okvira. Komisija je detaljno reagirala na razne amandmane koje je usvojio parlament. E, ja sam upravo istaknuo nekih, neke od njih. E, možete pročitati naše odgovore koji su javno dostupni na svim jezicima. A ponavljam, moje službe i ja, naravno, dostupni smo vam i spremni dodatno pojasniti naša stajališta prije nego što krenemo s trijalogom. Tijekom predstojećih e, trijaloga države članice i parlament trebaju donijeti odluku o tome žele li e, ostati pri svojoj odluci ostvarenja održivog ribarstva ili ne. E, žele li uzeti u obzir očekivanja sljedećih narednih naraštaja ili ne? Žele li otići korak prema naprijed ili korak prema natrag? Žele li razmišljati dugoročno ili kratkoročno? Na sastanku sa e, kandidatom e, za predsjednicu komisije e, vaši klubovi su uglavnom tražili očitovanje o održivosti, a novoizabrana predsjednica je reagirala na to i spremna je uvažiti vaše želje, a nadamo se da ćete i vi ostati pri svojoj odlučnosti da se ostvare ciljevi održivosti. Uvaženi zastupnici, e, Europska unija je veliki ribolovni prostor, ali isto tako i velika tržišna sila i najveće tržište za e, proizvode e, ribarstva na svijetu. Iznimno je važno e, raditi na daljnjoj održivosti na globalnoj razini i pomoći da mora i oceani ostanu e, čisti, sigurni i zaštićeni ne samo unutar naših granica nego i diljem svijeta. Moramo se nositi s globalnim izazovima. Istodobno trebamo osigurati jednake uvjete rada za sve gospodarske subjekte. Izazovi i mogućnosti na moru e, su nešto što ima prekograničnu narav. Zajednički su. Naša čelna uloga iznimno je važna kako bismo primjenjivali propise i upravo zato trebamo djelovati na svim razinama, na razini Europske unije, na regionalnoj, ali isto tako i na međunarodnoj razini. Naši glavni alati i instrumenti za promicanje boljeg upravljanja i održivog ribarstva diljem svijeta su sljedeći. Rad na međunarodnim organizacijama, međunarodnim forumima, to uključuje i razinu Europske unije i razinu UN-a. Isto tako moramo raditi u sklopu pomorskih organizacija. E, imamo mogućnost korištenja e, sporazuma o ribarstvu mogućnost e, definiranja međunarodne politike, a postoji i naša politika za borbu protiv nezakonitog i neprijavljenog ribarstva. Ovaj odbor pratit će naš rad što se tiče e, sporazuma o partnerstvu i borbe protiv e, nezakonitog ribarstva. Danas popodne e, kolege iz mojih službi doći će i razgovarati o nekima od ovih tema s vama. S politikom ribarstva, pa stoga i posebno relevantno za ovaj odbor, tu je važan i naš rad na području održivog plavog gospodarstva. Bez politike održivog, odnosno uz ovu politiku želimo omogućiti da naše gospodarstvo i naši građani profitiraju od dinamičnog plavog gospodarstva u sklopu kojeg se e, poštuje e, ekonomska i prirodna ravnoteža. Tu bi se vrijednost mogla u e, dvostručiti i doći do e, bilijuna do 2030. Postoje novi sektori koji počivaju na obnovljivoj e, energiji, a isto tako tu imamo plavu biotehnologiju i druge pomorske industrije koji se pojavljuju i redefiniraju pomorsku industriju. Ja se nadam da ćemo moći E, zajedno tjesno surađivati i u sklopu ovog odbora kako bismo uspostavili uvjete pod kojima naši gospodarski subjekti iz e, e, novih i tradicionalnih sektora mogu uspješno poslovati u širem gospodarstvu. Uvažene zastupnice i zastupnici, prije nego što zaključim, rekao bih na kraju nekoliko riječi o Brexitu. Kao što znate, komisija i dalje radi temeljem pretpostavke da će doći do izlaska Ujedinjene kraljevine temeljem sporazuma koji je dogovoren, a to obuhvaća i prijelazno razdoblje i bilateralne pregovore koji će dovesti do dugoročnog sporazuma o ekonomskim odnosima nakon 2020. Nakon prijelaznog razdoblja i što se tiče dugoročnih odnosa s Ujedinjenom kraljevinom, naš glavni cilj bit će osigurati održivo korištenje više od 100 e, ribljih stokova koje ćemo dijeliti e, s Ujedinjenom kraljevinom iz dana u dan. To će se temeljiti na pregovorima, pregovori će se voditi temeljem e, smjernica vijeća iz 2018. To je ogroman izazov. Trenutačno sa Norveškom e, dijelimo oko sedam stokova, a pregovori su vrlo zahtjevni i teški svake godine. A s Ujedinjenom kraljevinom ćemo e, iz dana u dan dijeliti sto e, stokova o kojima će trebati voditi pregovore. Međutim, Povećao se ovaj rizik e, tijekom zadnjih nekoliko mjeseci da će doći do izlaska Ujedinjene kraljevine bez dogovora. E, komisija se temeljito pripremila i za taj scenarij. Iskreno se nadam da u slučaju da dođe do Brexita da ćemo uspjeti nastaviti uspješnu e, suradnju na području ribarstva s Ujedinom kraljevinom i nakon e, izlaska iz e, Europske unije. Uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na mogućnosti za razmjenu mišljenja s vama danas. Veselim se vašim pitanjima, nadam se da ću uspjeti dati odgovor na sva ta pitanja. Ispričavam se što sam ovako dugo govorio, ali činilo mi se da je ovo prva prilika da opišem situaciju, a nisam se osvrnuo na neka pitanja o kojima će biti riječ popodne, e, kao što su strateški sporazumi o ribarstvu i sl. Međutim, spreman sam dati odgovor na sva vaša pitanja. Ponavljam, velika nam je čast surađivati s vama. Veselimo se i suradnji i tome što ćemo e, tjesno raditi e, u sklopu komisije. Hvala. Uh, Hvala lijepa gospodine Mešado. Spomenuli ste niz značajnih tema i aspekata. Sve nas to podsjeća na činjenicu da koliko ste rekli 87% imamo koje se odnose na Mediteran. Situacija se pogoršava iz dana u dan, a vi pritom kao komisija morate se zapitati Jesu li sve te silne mjere koje imamo dovoljne s obzirom na stanje stvari? Nadalje, prije no što zamolim koordinatora da preuzme riječ, spomenuo bih e, i podijelio s kolegama još nešto. Ovo pitanje koje se tiče MFF-a. Spomenuli ste da amandmani koje je parlament usvojio stvaraju jednu situaciju gdje se potencijalno potkopava načelo drživosti u zajedničkoj ribarstvenoj politici. U načelu se slažem s vama, no nemojte očekivati da će parlament promijeniti svoje stave institucionalno gledajući. Mi sada zapravo branimo položaj iz prvog čitanja, imamo mandat, e, imamo nadolazeće pregovore s vijećem. Možda se to nekome ne sviđa, moć zapravo leži u vašim rukama. Ukoliko komisija želi početi iz početka povući svoj prijedlog, to je na vama. Parlament je sada, međutim, sa stavom kakav ima. Možemo tu iskazivati zabrinutost. Ne trebamo izbjegavati realnost. Vi dakle imate priliku mijenjati stvari ukoliko to želite. Mi nemamo nužno tu priliku. A sada, Imamo otprilike sat vremena za pitanja. Ja sam dopuš... Meni je inače dopušteno e, dati i vlastito mišljenje, budući da branim e, ovaj odbor pred parlamentom. Nadam se da se slažete s time. Imamo oko sat vremena. Ne želim grupna pitanja ukoliko je moguće. Rado bih čuo kratka pitanja, pa da čujemo odmah odgovor, e, umjesto da idemo na općenitosti. Dakle, počnemo s koordinatorima. U teoriji do tri minute, međutim, možete to i skratiti ukoliko možete, bili bih vam zahvalan, a onda ćemo imati po minutu intervencije za druge članove. Gospodin Miljan hvala. Hvala ravnatelju što je došao ovdje na naš odbor i hvala na svom naporu koji je uložio protekli nekoliko godina kako bi radio na jažno, na jako važnim zadaćama. E, želim mu sreću na novom mjestu koje više neće biti u Briselu. E, također, drago mi je što znači, Evropska unija uzima u obzir i održivost i okolišna pitanja, nego također i važnu gospodarsku, socijalnu e, dimenziju ribarstva, kao također i pitanje radnih mjesta. To je nešto što se ne može zanemariti. Održivost e, naših oceana, ali također je jako bitna, ali također i muškarci i žene koji rade u tom sektoru. Ovdje je riječ o prerađivačkom sektoru, o sektoru ribarstva, znači puno sektora je povezano. Govorili ste E, o postu koji nas očekuje u idućem razdoblju, znači u našem parlamentarnom sazivu. E, govorili ste i o EMF-u. Dakle, svi mi znamo koji smo već od ranije ovdje, znamo koliko je složena ta tema i nećemo ulaziti u raspravu o fondu. Ali svi znamo da ovo izvješće je usvojeno u prvom čitanju i da ga je usvojilo gotovo 500 zastupnika. A vi kažete znači, da su vijeće i parlamenti išli više manje u istom smjeru i nadamo se da je tako da u vijeću e, postoje neke stvari koje im se ne sviđaju, zato postoje trijalozi i nakon toga dijalozi. Upravo zbog toga mi smatramo da je e, moguće naći zajedničku formulu. Kada govorimo o zajedničkoj ribarstvenoj politici, e, oni se moraju ticati i međunarodnih sporazuma Europske unije sa trećim državama. Dakle, ovdje se ne radi o nekompatibilnosti, ovdje se radi o tome da pokušamo povećati znači učinkovitost i sigurnost ribarstva ribarskih plovila. Smatramo da je to iznimno bitno kako bi došlo do generacijske obnove među ribarima. Znači, ako se ne poboljšaju uvjeti života za nove generacije, nećemo ih imati. Dakle, ovdje, ovdje se kaže e, da e, je u Španjolskoj taj aspekt iznimno bitan. E, Pokazana je jedna reportaža o jednom e, tipičnom ribarskom selu koje je pokazalo da više nema ribara u selu i roditelji ne žele da njihova djeca nastave to zanimanje. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je poboljšati uvjete života ribara. Znači, ne povećati mogućnost da oni e, što više love, nego da imaju bolji život. Dakle, mi možemo pomoću trijaloga doći do konsenzusa. Kada govorimo o tehničkim mjerama, vi ste također bili evo kritični po pitanju one, onih smjernica koje su bile poduzete, ali smo to razriješili kada je izvjestitelj bio gospodin Mato, mi smo to razriješili eh, na trijalozima. Došli smo do uravnoteženog sporazuma između institucija i upravo smo zbog toga ovdje. Imam konkretna pitanja, eh, znači zatražena su konkretna pitanja. Dakle, e, obveza iskrcavanja. E, znači, kakve troškove će to podnositi za ribare? Drugo, e, što će biti nakon 2022. nova zajednička ribarstvena politika? i također e, situacija e, na sjevernoj granici s Mauritanijom. Postoji li nekakva blokada, znači svakih 15 dana do mjesec dana imamo nekakve nove blokade, znači ribari su jako zabrinuti, imamo 11 plovila koja su pogođena direktno i to na tjednoj bazi zato što su te blokade sve duže svaki dan i to nas sve više zabrinjava. Hvala vam. Hvala EMFF, Mauritanija, obveza iskrcavanja. U redu, hvala vam lijepa na pitanjima. Doista, a i vama. Dakle, svjestan sam činjenice da imamo prvo čitanje, da imamo usvojen e, prijedlog, odnosno stav. Ovaj odbor e, ima mnoge nove članove. Rekao bih da je dobro razjasniti koje su to zabrinutosti komisije. Ostalo mi tijekom trijaloga to dijelimo, dakle nadamo se konstruktivnom rješenju ovih prijepora. Međutim, a vjerujem da je moja dužnost doći vam e, i iskazati određene zabrinutosti komisije u vezi sa zauzetim stavom, a onda je na vama e, donijeti odluku kako ćete pristupiti trijalogu kao takvom. Što se tiče obveze iskrcavanjem, ovako, ta obveza iskrcavanja zahtjeva da ribari promijene način e, ribolova usporedbi s prošlošću. Dakle, kroz uspostavu e, kroz korištenje alata koji su već ili mjeri selektivni, kroz korištenje drugčijih ribarskih tehnika. To zahtjeva određeni napor, a da kako, tu je onda i trošak prilagodbe. Međutim, obveze iskrcavanja nešto je o čemu su parlamenti i vijeće zajednički donijeli odluku mislim da sada onda svi želimo zapravo provedbu toga. Pitanje pred nama danas, dakle, jest kako najbolje provesti to u djelo. Komisija je raspravljala dvije i više godina o raznim stvarima s državama članicama. Dakle, tu su recimo korištenje raznih političkih alata koji su dostupni kroz zajedničku ribarstvenu politiku. Nadalje, korištenje sredstava MFF-a. I kad pogledam eh, na korištenje tih sredstava vidim da se oni baš zapravo, ta sredstva se i ne koriste u tolikoj mjeri. Dakle, ono što je dostupno ne koristi se u potpunosti. Prema tome, postoje, postoji prostor. Ne tvrdim da je to jednostavno, naprotiv, teška je to zadaća, no ne želimo situaciju gdje ta politika o kojoj smo donijeli zajedničku odluku tamo 2013. godine, i vijeće, da to odjednom postane zanemareno. Eh, jer u tom slučaju nastavit će se praksa odbacivanja ulova. Dakle, ukoliko želimo to djelotvorno kontrolirati, možemo to samo kroz nadzorne kamere na brodovima. Ne možemo kontrolirati što se zbiva e, na moru kroz e, ispitivanja, praksu praćenja iz zraka i slično. Tu ne treba imati iluzije. Svjestan sam da postoje kontroverzije u vezi s korištenjem nadzornih kamera na brodovima, međutim, Želim reći sljedeće. Čak i kamionđije, vozači kamiona imaju sustave u kamionima gdje se prati kada spavaju, kada voze, kada ne voze. Ne želimo imati kamere posvuda po plovilima, međutim u tim konkretnim mjestima gdje se pojavljuje taj ulov, tu bismo trebali imati to. Uz prikladnu provedbu imat ćemo onda i prikladan sustav kontrole. Nadalje, novi CFP, nova politika nakon 2021. Znamo da uredba za RPL-u E, govori o tome da će do kraja 2022. komisije obratiti se parlamentu i drugim akterima na temu provedbe zajedničke ribarstvene politike. E, slijedom rasprave o tom izvješću mi ćemo onda imati jednu raspravu treba li to reformirati ukoliko da u kojem smjeru, odnosno kada će se i kako reforma odviti. Po mom osobnom gledištu to će se dogoditi kasnije u ovom mandatu. E, jer e, prvo imamo pred sobom dva zapravo iznimno bitna, hitna pitanja. Prvo, e, provedba aktualnih politika i drugo, pitanje obrade Brexita, jer će to utjecati na zajedničku ribarstvenu politiku. I tek kada dođemo do toga, tek kada vidimo implikacije tih dvije stvari, moći ćemo zapravo imati kvalitetne informacije pred sobom kako bismo onda kvalitetnije usmjerili buduće rasprave. Što se Mauritanije tiče, prošlog tjedna moj tim e, na terenu raspravi, e, već e, neka pitanja s marokanskim vlastima. Imamo dakle rad na Mauritaniji, tim će biti tamo, napustio je Brisel. Ljudi pokušavaju pronaći rješenja. Međutim, rasprave se odvijaju sa raznim vladama zastupnica Geljera. Zahvaljujem predsjedniče. Dobrodošli gospodine Mačado još jednom. E, hvala vam što ste započeli tamo gdje smo završili, znači to je problem sa mauritanijskom krizom. Istina je da je teško iznaći rješenje ali oni zadržavaju ribarska plovila 7 do 8 dana i bitno je vidjeti koje mjere možemo poduzeti. E, jasno mi je da ste već na tome, da, da se radi na tome i da će to doprinijeti razjašnjenju situacije. Htjela bih vas pitati još nešto vezano uz Brexit o kojem ste već govorili. Dakle, ako vaša uprava već radi na tome doći ćemo do situacije 31. listopada i pretpostavimo da ćemo e, gospodina Johnsona imati s druge strane kao pregovarača što ne donosi ništa novo i ništa e, dobroga. Ali me zato zanima možemo li nastaviti raditi na mogućem e, znači, sporazumu o ribarstvu jer riječ o jako osjetljivom sektoru kao što su neki drugi sektori. No mene zanima je li vaša uprava radila i na tome i napravila napravila napredak. E, za Maroko smo već nešto i rekli. Drago nam je što španjolska flota koja ima velikog utjecaja tamo e, već može nastaviti raditi. I drago mi je što vam mogu reći kada je riječ o Vjetnamu da ćemo napraviti izvješće na vlastitu inicijativu o tom trgovinskom e, sporazumu. E, htjela bih vam samo reći da je Vjetnam dobio žuti karton kad je riječ o ribarstvu. Mene zanima mišljenje komisije i vaše mišljenje o tom trgovinskom sporazumu e, koji, i, koji nadilazi sama trgovinska pitanja. Dakle, to je veliki trgovinski sporazum sa državom koja ima takvu situaciju situaciju sa nezakonitim ribolovom, znači dobili su žuti karton. U odboru INTA smo raspravljali o važnosti tog pitanja. Dakle, što mislite o tom pitanju? I treće pitanje, e, akvakultura. Znači, jako je puno tema, to mi je jasno, imate malo vremena, ali samo ste kratko dotaknuli akvakulturu. Mi smatramo da njoj u Europi treba dodatni poticaj. Mi idemo unazad, a ne prema naprijed postoje neka druga područja u nekim drugim zemljama u svijetu e, gdje su stvari jasno postavljene i akvakultura raste. To je zanimljiva alternativa i umjesto da e, napredujemo, mi zapravo to ne činimo. Mislimo da nam treba dodatni poticaj za taj sektor i općenito za akvakulturu u idućih nekoliko godina. I na kraju ću samo e, reći e, da sam malo isprovocirana kada je riječ o EMF-u. Dakle, e, jako vas cijenim i neću sada ovdje se znači razbahatiti, ali neću reći sve što mislim, ali istina je da E, nemate još puno vremena ovdje i vi ste naš prijatelj i ne želim vratiti to prijateljstvo, ali neke stvari nisu dobro rečene vezano uz MFF. Mišljenje koje smo ovdje usvojili je mišljenje usvojeno jasnom većinom koje jasno naglašava našu perspektivu. No reći ću vam jednu stvar. Dakle, to je bar moje mišljenje. Jedan od problema koje ima ta podizvršenost fonda je reći ćemo to ovako. Znači činjenica je da su ti operativni programi prekasno usvojeni. Ali da, znači donesene su neke mjere e, koje su bile problematične znači u okviru ICES-a i koje su nas spriječile da imamo e, dobru iskorištenost MMF-a. Hvala lijepa. Mi ćemo inače o Vjetnamu većim detaljima raspravljati danas popodne. Međutim, ukoliko želimo zaustaviti nezakonito ribaranje, e, trebamo se pozabaviti trgovinskim sporazumima. Zato se upravo i u velikoj mjeri bavimo time. Hvala vam lijepo. Prije svega e, ću se pozabaviti Brexitom, a također želim e, kolegici Agiljeri zahvaliti na pitanju. Na temu Brexita, da, doista. Moje službe već e, uvelike rade na budućim sporazumima, već se bavimo time nekih godinu dana, godinu i pol. E, stvari se dakle kreću. Nismo još krenuli e, u rasprave u vijeću. Vijeće će komisiji dati mandat, međutim, onaj temeljni posao je tako reći obavljen. Mi se time i takako sustavno bavimo i znamo u cijelosti kakva je situacija, kakvi su izazovi, e, znamo smjere kojim želimo krenuti. Što se tiče Vjetnama i žutih karti, da doista ratifikacija trgovinskog sporazuma zasigurno predstavlja jednu okosnicu daljnjeg rada, e, mogućnost e, koja nam se tu nadaje da promijenimo njihove politike. Sporazum je dogovoren, zaključen, Mislim da smo sada zapravo u fazi ratifikacije. Valja e, tu jednu stvar uzeti u obzir, to želim biti jasan. Tu pred vama. Promjene koje se zahtijevaju kako bismo promijenili prakse nezakonitog ribarstva u Vjetnamu, kako bismo krenuli u smjeru održivijeg ribarstva, to će zahtijevati e, uspostavu zakonskog okvira, promjenu kontrolnih sustava, traži, bit će potrebno i više osoblja. E, kad je riječ o Tajlandu, trebalo nam je 3,5 godine. E, u slučaju Tajvana, trebalo nam je tri godine prije no što smo ostvarili uspjeh. Moje pitanje jest, možemo li koristiti e, tu moć neratifikacije tijekom tri godine? E, tu snagu koja nam iz toga proizlazi, jer to će tri godine po svoj prilici, ne može se dobiti od danas do sutra. Međutim, čak i ako se taj e, sporazum ratificira, e, ukoliko oni ne budu išli u pravom smjeru, ukoliko bude nužno ići u smjeru crvenog kartona, ništa zapravo nas tu ne priječi da zatvorimo tržište vjetnamskim ribarstvenim proizvodima i to u kratkom roku. Dakle, taj instrument uvijek nam je na raspolaganju i to moramo imati e, na umu. Tako bih to formulirao, rekao bih da je tu posrijedi ispravan prikaz situacije. Na temu akvakulture u potpunosti se slažem s vama. Taj nam sektor raste ponovo u Europi, no znatno manje no u drugim dijelovima svijeta. Međutim, neki problemi koji se pred nama tu su, zato što smo, a radili smo puno sa sektorom. Imamo pitanja licenciranja, dobivanja dozvola. U nekim državama članicama to je trajalo i po pet godina da se dođe do dozvola, jer e, to su uključena razna ministarstva za okoliš i tako dalje, pa onda jedni nisu sigurni e, je li moguće koristiti taj, taj konkretan dio obale za akvakulturu. Zamislite sada, postoji li jedan ulagač koji će pet godina čekati i onda još četiri godine povrh toga da dobije nekakav povrat na investiciju. Nitko neće na taj način ulagati sredstva. Mi dakle radimo na tom pitanju. I sada u okviru moje službe počinjemo revidirati smjernice za akvakulturu u Europi kako bismo pokušali krenuti korak dalje. E, međutim, u cijelosti smo svjesni stanja i radimo zajedno sa sektorom kako bismo smanjili i pojednostavili teret, kako bi poslovni uvjeti postali bolji za razvoj sektora. Na temu MFF-a, da kako, da, to jest provokativno provokativna situacija. Ponekad je međutim i dobro biti provokativan, da se tako izrazim. No, nije tome tako u cijelosti. Kad pogledam neke države članice koje traže da ponovo uvedemo e, subvencije za brodogradnju do 40 metara, a, to riječ provokativno nije dovoljno snažna da ocrta situaciju. Dakle, 40 metara za plovilo. E, trenutno u Lukama Viga imamo 24 e, plovila u izgradnji, prošle godine pet novih sagrađeno i to privatnim sredstvima. Dakle, nema potrebe. Ta e, se plovila izgrađuju i bez potpore s razine Europe. Ali da, dakle, provokativna, to jest tema. Međutim, nadam se da razumijete moj e, stav, ali svakako u trijalogu vjerujem da ćemo uspjeti doći do zajedničkog gledišta. U redu. Ja da kako e, istovremeno promatram e, ovu štopericu. Zahvaljujem zastupniče Karleskinu. Evo, zahvaljujem eh, gospodine ravnatelju. Vi ste ovdje govorili o čitavom nizu tema. Imamo jako puno tema s kojima se moramo suočiti u narednim godinama. Brexit, oceani, klimatske promjene, eh, bioraznolikost. Vi ste naveli sva ta pitanja. Također je pred nama još jedan važan izazov, a to je postizanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike, odnosno sama provedba eh, zajedničke ribarstvene politike, a možda i reforma iste. Dakle,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 trebamo vidjeti prvo hoće li takva reforma biti potrebna. Zašto? Zato što su se promijenili i klimatski i okolišni ciljevi te zahtjevi za bioraznolikošću. A kada govorimo o zajedničkoj ribarstvenoj politici, ovaj sektor bi trebao postati i unosan zato što daje e, zaposleno zapošljavanje mnogim osobama i njihovim obiteljima. I mnoge osobe koje žive u obalnim područjima mogu imati koristi od ribolova. Mnogi od nas dolaze iz takvih područja. Dakle, ribarstvo je u ugodan, ugodna aktivnost, ali nije da e, ljudi ribare zato što im je to lijepo i ugodno. Ne, ovdje moramo e, osigurati hranu za naše građane i to je jedan od izvora hrane. Ovdje imamo jedan financijski instrument, a to je EMFF koji je iznimno e, bitan i on jasno zna koji su izazovi pred nama i koje su prepreke na koje najlazimo. Dakle, nama treba jedan fond za pomorstvo i ribarstvo koji će biti puno ambiciozniji nego sada i koji će imati više sredstava. To je nešto što moramo zahtijevati kako bi smo mogli ostvariti e, sve programe unutar MFF-a. Mi to moramo napraviti u rokovima jer jedino tako možemo odgovoriti na zahtjeve ovog sektora. Na primjer, e, trebaju nam čišći, trebaju nam sigurni brojevi, brodovi koji će imati e, selektivniji alat za pecanje i to je nešto na čemu treba raditi što prije moguće kako bismo mogli ostvariti ciljeve predviđene u okviru MFF-a. Moramo poštivati također i međunarodno pravo i također pravo zajednice. E, došlo do nekih nedoumica e, kada smo govorili o e, štetnosti određenih subvencija. Da, istina je da se moramo suočiti i s tim pitanjem, da to trebamo raspraviti na trijalozima. Moramo odagnati sve sumnje. E, možete li mi dati svoje pitanje? Odlična su vaše primjedbe, ali možete li doći do pitanja? Evo, upravo sada krećem na pitanje. Dakle, moja pitanja su vrlo jednostavna. Je li Europska komisija spremna e, podržati povećanje sredstava u okviru MFF-a kao što je predložio parlament? Imam jedno pitanje vezano uz Brexit. Vi ste to već komentirali, ali ako neće doći do sporazuma, ako će biti no deal, hoćete biti spremni ubrzati e, sporazum o ribarstvu koji će zadovoljiti sve? Dakle, svi znamo da kada su pred nama e, klimatske promjene i e, nužnost da zaštitimo bioraznolikost, imamo jako malo godina za reakciju. U narednih pet godina u ovom sazivu Europska komisija bi trebala napraviti prijedloge o novoj zajedničkoj ribarstvenoj politici i također o drugim klimatskim politikama koje će moći zadovoljiti te zahtjeve. Zahvaljujem gospodine Kind. Evo, što se tiče vaših pitanja, znači prvo pitanje je to je li Europska komisija e, voljna povećati proračun. Vi znate koji su bili naši prijedlozi, znači nominalno povećanje od 5% koje predstavlja e, financiranja za Ujedinjenu kraljevinu i to na temelju e, sustava koji se primjenjuje za sve fondove podjednako. Europska komisija je procijenila da kada će imati jednu državu članicu manje, e, da druge države članice neće imati previše političke volje dati veći doprinos i to je bio naš prijedlog. Dakle, mi ćemo vidjeti kako e, će htjeti nastaviti vijeće i parlament, e, odnosno hoće li se htjeti povećati doprinos koji će se dati za EMFF. Drugo pitanje je vezano uz Brexit. U slučaju izlaska Ujedinjene kraljevine bez sporazuma iz Europske unije, mi ćemo e, pregovarati e, po hitnom postupku. Mi smo se za to pripremili, ali kao što znate, pregovori zahtijevaju barem dva sugovornika. E, neće biti dovoljno da mi pokažemo našu volju da se brzo reagira. Morat će ćemo imati i odgovor s druge strane. Mi ćemo sa strane Europske komisije biti zasigurno spremni i nećemo ništa ostaviti e, zapravo nedovršeno i nećemo ostaviti nikakva otvorena pitanja vezana uz ZPP i uz ZRP. Osim toga, moramo umanjiti negativne učinke Brexita na e, zajedničku ribarstvenu politiku i na provedbu te politike. 2022. vratit ćemo se u komisiju i u vijeće sa izvješćem o provedbi e, ZRP-a. Na taj način ćemo moći imati jasnije pokazatelje kako razraditi politike u budućnosti. A ja osobno vam e, mogu reći da je prvo nužno riješiti Brexit, a onda vidjeti koje će to prilagodbe sa sobom povlačiti. Thank you, Chair. Grace Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, e, gospodine Mačado. E, pozabavila bih se pitanjem subvencije, jer kao što znamo to je alat koji koristimo za zaštitu, ali možemo ga zloupotrijebiti i za pretjerano iskorištavanje stokova. Europska unija, kao što znamo, u pregovorima je u, sa VTO e, na temu subvencije u ribarstvu Također se radi i na pitanjima prekomjernog kapaciteta, prekomjernog izlova. Želimo eliminirati subvencije koje doprinose izostanku regulacije. Također imamo i potpisane međunarodne sporazume na temu eh, od ciljeva održivog razvoja. To je naročito relevantan točka 14.6 gdje se zabranjuju subvencije kojima se nanosi šteta i to treba učiniti do 2020. godine. Ono što međutim vidimo je da parlamenti i vijeće u smislu stavova i gledajući MFF možemo uočiti kako je tu sadržana svojevrsna kontradikcija u odnosu na te sporazume gledajući rasprave na međunarodnoj razini. Moje pitanje, dakle, gospodine Mečadom, bilo bi sljedeće. Kako možete osigurati u godinama koje slijede da će subvencije biti pružane na takav način koji će pružiti doprinos održivim, održivom ribarstvu, održivim zajednicama i tako dalje, ali na način koji je dosljedan, na način koji, dakle, koji se dakle ne protivi onome što radimo na drugim eksternim planovima. Dakle, da imamo usklađene te razine djelovanja kako bismo bili konsolidirani interno, ali i kako bismo na eksternoj razini radili na odgovarajući način. Tako da nas nitko ne promatra kao Europsku uniju kontradikcija. A ujedno zahvaljujem što ste se kako držali do dijeljenog vam vremena. Hvala vam lijepa na pitanju, e, gospođo O'Sullivan. Značaj e, ovog pitanja je nešto čega svi trebamo biti svjesni. Dakle, Agenda 2030, ciljevi održivog razvoja, e, te stvari nisu samo nešto što je prihvatila tek tako Europska unija, nego su to prihvatili i svi šefovi država i vlada, članica Ujedinog naroda. To uključuje i 28 šefova država koje su države članice Europske unije. Među tim ciljevima održivog razvoja imamo i tu točku 14, dakle život pod površinom mora je tim ciljem obuhvaćen. I tu imamo jedan od ciljeva. zaključujete da 2020. dakle iduće godine pregovore u sklopu što uključuje zabranu štetnih subvencija koje dovode do prekomjernih kapaciteta, prekomjernog izlova, ali zabranjuju se i subvencije koje dovode do nezakonitog ribaranja. Dakle, eh, ukoliko ispunemo taj rok 2020. Eh, postoji određen, u protivnom, ukoliko se to ne ostvari, postoji opasnost da se vjerodostojnost cijelog sustava ciljeva održivog razvoja dovede u pitanje. Nadalje, mogu vam reći sljedeće. Drugi partneri u Ženevi doimaju se iznimno zabrinutima u vezi s raspravama na temu MFF-a. Nemojmo zaboraviti da je prvi prijedlog Europske unije, dakle nije riječ bila o prijedlogu komisije, nego Evropske unije. Prvo što je došlo na stol VTV prije dvije godine bio, bio je prijedlog da se zabrane subvencije koje dovode do izgradnje plovila. Pregovori su napredovali, da, e, konsenzus doduše još uvijek ne postoji, stvari se i dalje kreću. Međutim, naš prvi prijedlog ticao se zabrane subvencije koje dovode do izgradnje plovila, odnosno porasta kapaciteta. A sada, kad pogledamo rasprave koje se odvijaju, e, zahtjeve da se e, uvedu subvencije za izgradnju plovila do 30 ili čak 40 metara, kako to dakle može biti u skladu s našim stavom? Ja ne vidim to. I želim biti jasan oko još jedne stvari, ja vjerujem da je to e, gospodin Milan spomenuo. Da kako da e, mi jako dobro znamo određene stvari. Među ostalim da moramo u cijelosti uzeti u obzir poteškoće ribara, potrebe za boljim radnim uvjetima na palubi. Naročito ukoliko želimo privući novu generaciju u taj sektor. S time se slažem. Oni nisu spremni ići u E, uvjete koji su vrijedili za njihove roditelje u slučaju i osobno imam određenog iskustva sa vrlo malim plovilima, znam kako to izgleda. Međutim, e, želim reći da se mogu poboljšati radni uvjeti, ali i sigurnost, a da se nužno pritom ne daju sredstva za izgradnju novih plovila. To je nešto što moramo uzeti u obzir. U redu. Hvala lijepo, gospođa Konte. Dragi ravnatelju, hvala vam što ste danas ovdje s nama i na ovoj mogućnosti da imamo zajednički dijalog s obzirom na nedavne promjene kada je riječ o upravljanju i o, u glavnoj upravi Mare. Dakle, postoje tri važne točke koje će se ticati našeg novog saziva i ovog odbora. E, znam da su to pitanja koje vama izazivaju također veliku zabrinutost. Prvo je ovdje znači, višegodišnji plan za male pelagijske vrste u Jadranskom moru. E, to su neke, zapravo, neke osobe iz vaše radne skupine navele kao zombi plan. E, mnogi kolege koji su prije mene radili na ovom planu e, i njihov trud ne objašnjava odgovor koji vi želite dati na, to, na taj problem i mene sada zanima koju liniju želite e, pokrenuti i kojim smjerom želite krenuti dalje kako biste razriješili to pitanje. To je znači to prvo pitanje. Drugo pitanje tiče se klimatskih promjena. Mene zanima želi li Europska unija također izdvojiti sredstva ad hoc kako bi se suočili sa izazovima klimatskog, klimatskih promjena s obzirom na e, artizanalno malo ribarstvo koje je time iznimno pogođeno, a treba se zajamčiti gospodarska održivost. Također što se e, tiče znači e, uredbe o kontrolama u ribarstvu, ja smatram da je nužno osigurati financijsku potporu u okviru MFF-a s obzirom da će ponovno doći do nekakvih neizvršenja od strane tih najmanjih plovila. E, još nekoliko e, samo e, detalja. Europski parlament je vrlo jasno rekao sa 497 glasova za i tri glasa protiv, ali se čini da vijeće ne želi preuzeti te odluke koje smo mi izglasili u prvom čitanju. Možemo razumjeti stajalište vijeća, ali s obzirom da imamo smanjenje od 4,7% u odnosu na prethodna sredstva iz MFF-a, ne bi li bilo u redu da dođe do predstavljanja nekakvih ovih e, znači izmjena ovom prijedlogu koji je donesen. E, da, e, očekujem sad vaš odgovor po tom pitanju. Thank you very much for your points. On the Adriatic. Hvala vam lijepa. Prvo bih se pozabavio Jadranom. Dakle, rasprave su se odvijale u određenom smjeru i u konačnici je, to postalo zabrinjavajuće i takako za komisiju. Zbog čega? Zbog toga što se nije zapravo pošto se ZRP. Došli smo do stanja prekomjernog ribarenja. E, nismo se dakle bavili e, pitanjem inčuna, jer u principu govorimo tu o inčunima i srdelama e, u okviru male pelagijske ribe. prethodni odbor nastoje to pomiješati i time bi se zapravo nastavilo prekomjerno izlovljavanje. Nijedan temeljni stup ZRP-a nije pritom bio poštovan. Nadam se Dakle, u općoj ribarskoj komisiji GFCM-u za Mediteran bilo je rasprava. E, tu su dogovorene određene izvanredne mjere i mislim da nam je namjera nastaviti raditi na temu tih izvanrednih mjera u godinama koje dolaze. Također, tu nam je i MAP, višegodišnji plan za malo, male pelagijske vrste u Mediteranu. Možda ćemo se vratiti na to kad uvjeti postanu bolji. Međutim, išli smo u smjeru koji je zapravo bio suprotan smjeru kojim bismo trebali poći. Nadalje, što se tiče klimatskih promjena, kao što smo ukazali u MFF-u, imamo odbor gdje, zapravo situaciju gdje 30% sredstava ide u aktivnosti koje se tiču klimatskih promjena, odnosno njihova suzbijanja. I to e, je promjena, imali smo u stavovi iz prvog čitanja 2025. Na kraju, e, uredba o kontroli. Slažem se s vama u potpunosti. Međutim, i danas kada govorimo o malom ribarstvu, e, definiramo to kao ribarstvo koje uključuje plovila kraća od 12 metara koja ne koriste povlačne mreže, dakle, odnosno opremu. Postoje mjere kontroliranja putem mobilnih uređaja, postoje mjere izvješćivanja o ulovu i to koristeći mobilne alate, dakle da to ne predstavlja teret. Međutim, potrebno je i da to malo ribarstvo izvješćuje onome što se izlovljava o lokacijama gdje se to čini, gdje se izlov radi. Također valja bilježiti na prikladan način e, djelovanje na moru. Dakle, za ta plovila kraća od 12 metara imamo 100% plaćanje za uvođenje tog bilježenja. Zanimljiva je to situacija. Dakle, kad gledamo malo ribarstvo po aktualnom sustavu, postoji nuz izuzeća, ne moraju bilježiti ulov. Mi zapravo ne znamo gdje je njihova točna lokacija. A promotrimo sada Mediteran više od 80% flota u Mediteranu odnosi se zapravo na malo priobalno ribarstvo. E, malo je lijepo, to obično pomislimo, malo je održivo. No pogledajmo stanje stokova to je zapravo u najvećoj mjeri, regija u najvećoj mjeri pogođena prekomjernim izlovljavanjem, e, jer postoje izuzeća za sve i svašta, ne moraju izvješćivati o ulovima. Znanstvenici slijedom toga nitko ne može znati kakva je situacija, to treba mijenjati po mom mišljenju. Ne želimo pritom nametnuti tom podsektoru iste obveze koje vrijede za velike industrijske igrače, međutim postoje suvremeni, moderni načini kako registrirati ulove, čak i ako radite na malom plovu u protivnom, e, imat ćemo mm, pogoršanje stanja mm, što se prekomjernog izlovljavanja tiče. I to pritom nije riječ o Maroku, Alžiru i drugima. Ne, govorim konkretno o prekomjernom izlovljavanju u vodama Europske unije. Dakle, ne možemo taj teret prevaliti na leđa drugih. E, to namjeravamo učiniti. Želimo i bit će 100% financiranje za malu flotu. Puno pokrivamo terena ali morat ću početi i grupirati. Evo, gospođo Tomašić. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine Mačado, e, e, što se tiče mapa za Small Adriatic Sea, e, znanstvenici su dokazali da, da, su stokovi porasli, možda ne toliko inčuna koliko sardela i mi smo imali više, skoro dvije godine razgovarali smo o tome, dogovarali, pregovarali. Komisija je uvijek stajala na jednom te istom i zahtijevala je kvote. Pa me zato zanima, predlaže li DG Mare i dalje, odnosno zadržava li pristup uvođenja kvota za malu plavu ribu na Jadranu ili se razmatra neki drugi prijedlog? i još jedno drugo pitanje svjesni smo važnosti višegodišnjih planova e, stoga ću iskoristiti priliku želim vas pitati koji su prioriteti što se tiče novih prijedloga višegodišnjih planova za područje mediterana i naravno posebno za jadransko more priprema li se višegodišnji plan za pridnene stokove dakle demersal u jadranu i koji su budući prioriteti višegodišnjih planova za ostatak mediterana? hvala Hvala gospodin Pereira. Zahvaljujem predsjedatelju, hvala također i e, ravnatelju glavne uprave Mare. E, vi ste nam ovdje sada prikazali situaciju te pozitivna kretanja nekih stokova, ali ste također i rekli da je sektor e, također i postigao rekordnu zaradu u proteklih nekoliko godina. E, to nas e, zapravo e, ne može navesti da razmišljamo na pozitivan način o dobroj gospodarskoj i socijalnoj situaciji u tom sektoru. Postoje još uvijek neki sektori kao što su znači artizanalni ribolov u nekim državama članicama i istina je da postoji jako duboka gospodarska i socijalna kriza u tom sektoru u nekim državama članicama. To je ono što ne smijemo zanemariti. Također ste govorili i o holističkom pristupu. Trebali bismo ići e, znači, ponad samog e, ribolova. E, zajednička ribarstvena politika je jedna od najdrevnijih politika Europske unije, ali trebali bismo otići i korak dalje od toga. Dakle, sada da ne spomenjem nekakve nacionalne poslovice ili ne znam što sve ne, činjenica je da nam svima trebaju resursi, znači sredstva kako bismo mogli provesti mjere, a ovo što sada imamo nije dovoljno za taj sektor. Mi nismo protivni holističkoj viziji, nismo protivni novim politikama, nismo protivni zaštiti oceana, ali e, moramo krenuti od e, situacije u kojoj E, znači je ribarstvo u e, ekskluzivne nadležnosti Europske unije s obzirom na druga područja gdje imamo podijeljene nadležnosti. Dakle, s obzirom da postoji pot e, financiranje tog sektora, a on je u isključivoj nadležnosti Europske unije, ja smatram da treba unijeti neke promjene. Htjeli bismo da Europska komisija ima otvoreniji, a ne tako rigidan stav i rigidan pristup i ne želimo da automatski odbija određena stajališta koja se udaljuju od onoga što je definirano unutar Europske komisije. Stajalište Europskog parlamenta e, ne implicira nužno nekakav pretjerani kapacitet. Ne bismo smjeli ovdje plašiti nove kolege, zato što je to stajalište usvojeno iznimno velikom većinom koja je obuhvatila pripadnike različitih e, klubova e, u parlamentu, i s ljevice i s desnice. I to vam pokazuje da imamo zaista kapaciteta ako se Europska komisija za to brinula. Dakle, Europska komisija bi se ovdje trebala suočiti sa tim nedubicama i zabrinutostima s obzirom da smo u prvom čitanju usvojili to izvješće. smatramo da je to pravi put. E, također, e, ravnatelj nam kaže da e, je znači Europski parlament, da Europska komisija ne želi spriječiti ulaganja kako bi se poboljšali uvjeti života za osobe koje žive u priobalnim područjima. Da bismo to mogli postići, mi moramo zamijeniti stara plovila novima. Ovdje je riječ možda o starim plovilima koja više neće moći funkcionirati, ona će se nužno morati zamijeniti. Evo, kratko, što nam možete govoriti o postupcima povrede kada je riječ o državama članicama povredama prava Unije e, s obzirom na nedostatna plaćanja vezana uz kontrolu ribarstvu? E, je li već bilo nekih zatvorenih slučajeva? A što se... Evo sad predsjednik pretkida govornika, već je prošlo dovoljno vremena. Dobro, još samo zadnja stvar, imate li e, zadnje podatke vezano uz poboljšanje resursa e, vezanih uz biomasu stokova? Hvala. Jako puno pitanja i vrlo zgusnut komentar. Izvolite. E, evo, samo imam jedno pitanje u vezi poslovnika. Znači, ne možemo li prvo uzeti sva pitanja u obzir, a onda odgovarati na kraju? Vidim da nam vrijeme izmiče, a nećemo svi uspjeti postaviti pitanja. Vi ste sljedeći e, koji ćete imati priliku postaviti pitanje, ali prvo će glavni direktor odgovoriti na pitanja koordinatora. Hvala lijepa. Dakle, e, znanstvenici kažu da je došlo do povećanja e, stokova na Jadranu, ali to moramo pažljivo razmotriti. E, komisija kaže da želimo nastaviti rad u kontekstu GFCM-a. Dakle, općeg povjerenstva. Svjesni smo onoga što je rekla gospođa Tomašić. E, na Jadranu je neprihvatljivo govoriti o ukupnom dopuštenom ulovu, ali ono što vam mogu reći, kada se radi o inčunima i sardinama, prije nekoliko godina bilo je problema u Biskajskom zaljevu, ondje smo usvojili takove i došlo je do oporavka stoka, tako da je sada stanje zadovoljavajuće. E, tako da ne vidim e, zašto je to takav problem uvesti ukupni dopušteni ulov na Mediteranu. Međutim, u ovom trenutku, kao što sam e, rekao, radimo u kontekstu GFCM-a, dakle Općeg povjerenstva za Mediteran. Što se tiče višegodišnjih planova, još uvijek nije donesena odluka, ali u pravu ste postoje druge regije i druge vrste koje trebaju biti obuhvaćene višegodišnjim planovima. Znam, e, gospodine Ferreira, da situacija nije ista u svim sektorima. Međutim, e, želim reći e, da postoji profitabilnost u mnogim sektorima, negdje 19 18, 19, 20%. Ako pogledate druge sektore, to uopće nije loša razina. Što se tiče zajedničke ribarstvene politike i fonda, Predviđaju se i mjere e, koje se tiču i klimatskih promjena i pomorskog plavog rasta i tako dalje. Međutim, tu postoji izravno upravljanje i koliko vidim e, e, vijeće smanjuje omotnicu za izravno upravljanje. To je dio kojim izravno upravlja komisija. Ako želite ući u taj prostor, a smatram da to trebamo učiniti, onda treba postojati i omotnica za izravno upravljanje koja će biti malo veća. E, ja znam da je ovo odbor za ribarstvo, međutim kada pogledamo klimatske promjene i utjecaje na oceane, e, Činjenica je da dolazi do premještanja stokova. Trebamo to razmatrati ne samo s aspekta ribarstva, nego šire. Možemo donijeti odluku o takovima, međutim odete i pogledate stanje u moru i e, nema stokova, tako da trebamo širi pristup. Da, komisija treba biti manje rigidna i sami ste rekli da ulaganja neće nužno e, dovesti do cilja, ali mogla bi dovesti i do toga e, da ipak spriječimo prekomjerne kapacitete. I što se tiče sardina, u jednom intervjuu rekao sam da je ovaj stok u lošem stanju, to je ono što nam kažu znanstvenici, međutim ja u tom intervjuu e, nisam rekao da trebamo dodatne e, rezove. Rekao sam da je teška situacija, a u sektoru se ulažu dodatni napori. No, što se tiče stanja sardina, prepustimo E, znanstvenicima u ICES-u da se time pozabave i vratit ćemo se na tu temu kasnije tijekom godine. Hvala lijepa. E, što se tiče e, vremena, situacija baš nije sjajna. Prelazimo na druge članove i pitanja. Samo jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Evo, bit ću specifična. Dakle, jedno nizozemsko pitanje. Obveza iskrcavanja i izuzeća. Dakle, možda bismo trebali se više usmjeriti na ta izuzeća. E, to je već parlament ranije rekao. E, situacija je komplicirana u nizozemskom pitanju iskrcavanja. E, komisija nema zapravo uvid u to kakva je praksa. Dakle, mi u nizozemskoj imamo dobar sustav koji Europska komisija želi zabraniti. Europska komisija bi trebala doći osobno osuvjeriti kako naš sustav u nizozemskoj dobro funkcionira. Da, vi sigurno znate da e, kvaliteta leda koji se koristi e, se razlikuje. Također i težina e, ribe varira s protekom vremena, te će rezultati biti drugačiji s obzirom na trenutak u kojem se riba važe. Što se događa? Evo predsjednik sada prekida. Evo sada ću doći do pitanja, molim vas. Dakle, to nije samo važno za Nizozemsku, nego je važno i za čitavu Europu. Dakle, ja sam također ovdje i nositeljica ovog izvješća. Kada govorimo o, o samom ograničavanju u e, ribara u Nizozemskoj, smatramo da je to e, ne samo problem kod nas, nego u cijeloj Europi. Zato trebamo e, uzeti u obzir izuzeća. Mislim da je to ključno pitanje. Zahvaljujem. Evo samo dvije kratke točke. E, govorili ste o e, znači, proizvodnji e, kao jednom od sektora, znači o proizvodnji energije u moru. To je jedno jedna od mogućnosti, jedna od šansi koje nas očekuju u budućnosti, ali također to predstavlja i potencijalni rizik i opasnost za ribarstvo kada govorimo o višegodišnjim planovima za ribarstvo. Ovdje je riječ o znači tim vjetroelektranama i to je u nacionalnoj nadležnosti, to mi je jasno, ali s druge strane, kako je i glavna uprava e, za pomorstvo u to uključena? Ne bismo li trebali na razini istraživanja napraviti nešto kako da vidimo koliko su e, kompatibilne vjetroelektrane sa ribarstvom? One su bitne, ali trebali bismo napraviti nekakav opći prikaz njihove kompatibilnosti sa e, pomorstvom. Kada govorimo o obvezi iskrcavanja, postoji jako puno žaljenja i kada smo raspravljali o tehničkim mjerama, također je to nešto što se stalno spominje. Mi smatramo da treba napraviti vrlo jasnu ocjenu trenutnog stanja znači ocjenu kratkoročnog i srednjoročnog stanja. E, kako mislite da bi se u kojim rokovima mogla napraviti ta, ta evaluacija obvezi iskrcavanja? Dobro. Zahvaljujem zastupnice non Ovako, dakle, zahvaljujem. Trenutno ne postoje studije o, da to kažemo krivo, o, da, da da kažemo, znači o krivnji e, znači malog ribolova za e, narušavanje stokova. Ako još uvijek nemamo znanstvenih e, potvrda o tome i također ako nemamo o studije o negativnom učinku pretjeranog iskorištavanja morskog dna, ovdje govorimo o, znači, o plinu, o drugim E, situacijama koje koristimo e, u moru kako bismo povećali energetsku učinkovitost. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, znači na obvezi iskrcavanja smo radili već u prošlom sazivu u okviru MFF-a. E, dakle, Europska komisija bi se trebala složiti s nama da je potrebno osigurati pomoć malom ribarstvu kako bismo očuvali e, tu aktivnost upravo među stanovništvom koje živi blizu mora. Dakle, ne bi li to bio slučaj e, na način da se iskoriste neki e, proizvodi koji bi mogli biti kao proizvodi od socijalnog značenja, značaja za borbu protiv siromaštva? Imam još jedan prijedlog. Ako se sjetimo europskog projekta vezanog uz poljoprivredu koju je pomagao pomogao znači taj lanac za marketing u Europskoj uniji e, za promicanje voća i mlijeka u školama, zašto ne bismo napravili sličnu kampanju koji bi potaknuo na e, znači potrošnju e, već pojačanu potrošnju ribe u našim državama članicama? E, shvatili smo što želite reći. Izvolite. Hvala lijepa. S obzirom na Brexit, nedavne europske izbore, i situaciju u ribarskoj industriji u Ujedinjenoj kraljevini. Možete li prihvatiti da Ujedinjena kraljevina ima pravo biti neovisna obalna država? Osim toga, priznajete li da britanska ribarska industrija treba imati slobodu i da ne smije postojati uplitanje Europske unije u naše poslove? Jedino vlada Ujedinjene kraljevine ima pravo dijeliti i odobravati mogućnosti ribolova u našim E, vodama a u prošlosti je postojao e, ravnopravan pristup europskih plovila pod e, istim pravilima. Željela bih se željela bih reći da ovdje imam i materijale koje vam mogu dati na kraju. Hvala. Izvolite. Gospodin Šever, zahvaljujem. E, gospodine glavni ravnatelj opće, e, glavne uprave, dakle drago mi je što ste vi u svom izlaganju govorili ne samo o izazovima za ribarstvo, nego i o globalnim izazovima koji se tiču e, E, znači zaštite, znači zaštite klimatskih promjena, e, plavog gospodarstva, oceana i tako dalje. Ja sam nova u ovom odboru i slažem se s vama po pitanju uloge Europske unije i uloge koju bi ona mogla imati u svijetu. Vi ste ovdje prvi koji ste govorili o zelenom e, sporazumu Europske komisije. E, dakle, htjeli biste ugraditi i plave nijanse u te zeleni sporazum. E, kako Europska unija može odgovarati na takve izazove i kako ju možemo pretvoriti u jednu pomorsku silu? To su geostrateški izazovi. Kako se možemo angažirati kako bi Europska unija zapravo napredovala u tom području upravljanja morima? Hvala lijepa. Molim vas da iznesete svoje odgovore na ovu rundu pitanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem svima vama. E, kao prvo, e, gospođo Šrajer, e, osvrnuo bih se na vaše pitanje. Kao što sam rekao, obveza iskrcaja veliki je izazov za ovaj sektor, a isto tako i za nadležna tijela koja provode kontrolu. Izuzeća koja su predviđena, a o kojima je donesena odluka na razini ovog doma i vijeća. Ta izuzeća imaju svoju svrhu, međutim zbog njih e, je provedba kontrole još teža. E, navest navešću neke primjere. E, E, mogućnost e, opstanka, odnosno e, ribolovna smrtnost. Ukoliko postoji mogućnost vraćanja u more, to se može učiniti. Drugo, veličina ribe. Ne podupire se izlov ribe manje veličine, međutim možete imati 5% koji možete ostaviti na plovilu i vratiti se u luku. I ako sad imamo situaciju e, tijekom e, godinu dana, ako oduzmete 5% svega što ste ulovili, to je veliki izazov. Ja ne govorim o općoj kontroli izravno svega što se događa. E, zapravo, Nitko ne zna dolazi li do toga da se odbacuje određena količina ribe ili ne. Međutim, informacije koje mi dobivamo govore da se nastavlja odbacivati e, riba. A ako se ne provodi kontrola, mi ne možemo osigurati obvezu iskrcaja. A ova izuzeća predviđena su temeljnom uredbom i postoji mogućnost i pravo korištenja. Što se tiče određenih prijetnje vjetroelektrana i tako dalje, a postoji još jedna stvar kojom se e, bavimo i želimo ostvariti je bolja organizacija pomorskog prostora. E, nažalost, stvarnost je takva da će se sve više djelatnosti obavljati na moru. I e, najbolje što možemo učiniti je organizirati to na najbolji mogući način. Tu je važno pomorsko prostorno planiranje, jako je važno organizirati prostor o kojem je riječ djelatnosti koje se ondje obavljaju i zato je posebno važno kada govorimo o e, eksploataciji na otvorenom moru i tako dalje. E, naravno, tu su potrebna odgovarajuća sredstva za istraživanje. Nemojte zaboraviti da po prvi puta u programu Obzor Europa e, imat ćemo i misiju za oceane u vrijednosti od e, milijardu eura. Pascal Lamy će predsjedavati. Dakle, po prvi puta u sklopu istraživačkog programa Europe imat ćemo misiju E, čija su tema oceani a e, to ćemo svakako iskoristiti kako bismo se suočili s izazovima koji su pred nama. E, da, Ujedinjena kraljevina će biti naravno zemlja koja napušta Europsku uniju. Što se tiče pitanja koja ste postavili, o tome ćemo razgovarati tijekom pregovora. Ima jako puno otvorenih pitanja što se tiče odnosa s Ujedinjenom kraljevinom, ali u ovom trenutku još uvijek se nadamo da će postojati mogućnost e, uređenog izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. I na posljedku, e, gospođo Šab, želio bih reći da je Europska unija već sada velika pomorska sila. Međutim, moramo se bolje organizirati. Ponavljam, iznimno je važno odgovarajuće organizirati korištenje pomorskog prostora. E, broj stanovnika raste, uskoro će biti 9 e, e, milijardi i ono što se proizvodi na kopnu neće biti dovoljno. Ribolovna djelatnost može biti alternativa, međutim ne bismo trebali e, preplaviti pomorsko područje sa uzgajalištima i e, sektorom akvakulture, tu trebamo biti oprezni. Jer ako pogledate svu štetu e, do koje dolazi na kopnu i onečišćenja koja su vidljiva, to nas nije spriječilo u tome da e, dalje radimo i dovodimo do ekoloških katastrofa, iako je to nešto što je lako vidljivo. A što se tiče onečišćenja mora, tu postoje ogromne opasnosti i tu moramo biti vrlo oprezni. Zastupnica Tadije. Evo, bit ću kratka. Dakle, rekli ste da je 80% stokova na sredozemlju predmet pretjeranog izlova. Dakle, kolege su vam već ranije postavili ta pitanja. Mene sada zanima, jesu li ti podaci nešto što možemo podijeliti s drugima? Dakle, ti se podaci odnose na koje razdoblje? Također se tvrdilo da e, znanstvenici za e, sredozemlje nemaju jasne podatke. Ono što smo dobili od naših e, ribara kao podatke je drugačije. Oni kažu da su itekako ograničeni ribolovom na sredozemnom moru. A drugo pitanje je postavio kolega Ferreira. Dakle, vi ste govorili znači o ovdje o jako visokim prihodima i zaradi. E, možete li mi reći na koje se regije to odnosi u Europskoj uniji? Dakle, kad se rekli najveća zarada u Italiji u e, sektoru ribarstva došlo do do velikog kolapsa, također i u Portugalu. Zastupnik Alad, molim vrlo kratko. Hvala lijepa. E, zahvaljujem gospodinu Mačadu na iznesenom izlaganju. Možda ste utješili e, zastupnicu Ferreira, a govorili ste o tome da ste možda zastrašili nove članove. Ja sam jedan od njih i nisam se uplašio. Nekoliko stvari. E, što se tiče provedbe, govorite o inovativnim i modernim metodama provedbe i spominjete sustav nadzornih kamera. Podsjetio bih e, da su škotski ribari imali sustav nadzornih kamera na devet plovila. To nije nešto specijalno. Pozivam vas da dođete vidjeti e, kako to izgleda. Druga stvar. Nećete dobiti odgovor ako nastavite. Nemamo vremena. Ispričavam se. Izvolite ako želite možemo to bilateralno kasnije. E, nisam e, želio reći da će e, sustav nadzornih kamera predstavljati neku specijalnu inovaciju. Međutim, što se tiče malog ribarstva, postoje daleko moderniji načini kroz koje se možete registrirati. Možete koristiti pametni telefon. Trenutačno se kompletna evidencija vodi na papiru. Ove nove metode, a to ne obuhvaća samo sustav nadzornih kamera, omogućuju urednu evidenciju izlova i to je ono što sam imao na umu. Međutim, bilateralno možemo nastaviti razgovor. I prethodno pitanje, e, da budem iskren, zastupnice Tadin, e, nije moja ideja e, niti moj podatak da postoji prekomjerni izlov od 86%. To su podaci koje smo dobili od znanstvenika. Hvala lijepa. 15 godina sam ja kritizirao e, predsjednike odbora koji se nisu držali vremena i nisu upravljali vremenom kako treba. E, kritizirao sam ih, a sada sam ja u toj e, poziciji. No, puno smo toga odradili. E, zahvaljujem glavnom direktoru. Uskoro odlazite. Nadam se da ćete tu ostati i prije nego što odete pobrinuti se da neke od ovih politika